Dear colleagues, dragi kolege, we can uh, try to start. Možemo pokušati početi s radom, a prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora, možemo usvojiti nacrt dnevnog reda bez ikakvih izmjena. Druga točka su priopćenja predsjedavajućeg. Imamo e, ispravak i, e, izmjene direktive e, o ilucu. I imamo dakle ispravke na temelju rada E, pravnika lingvista. Obavješteni smo da je došlo do nekih e, manjih izmjena u tekstu. Dva, izvješće o posjetu Washingtonu. E, njihovo izvješće, dakle izvješće misije je dostupno. Imamo jednu izmjenu u tajništvu nacionalni stručnjak iz Austrije e, će pristupiti tajništvu od 1.6. E, danas imamo e, prijevod na 21 jezik i kao i obično um, informacije o sastanku biti će dostupne i elektronskim putem. E, potrebno je da e, odobrimo e, zapisnik sa sastanaka od 26.3., 31. ožujka i 13. i 14. travnja. Ako nema nikakvih primjedbi, zapisnici se odobravaju. Sada možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog reda. Naslova prema Europskoj energetskoj uniji. Odmah ću predati riječ izvjestitelju. kako bi dao uvodnu izjavu. Ivo, izvolite. Puno vam hvala gospodine predsjedavajući. Dobar dan svima. Prije svega eh, htio bih nešto reći o samom postupku. Kao što vidite na prvoj stranici nacrta mišljenja, mi smo od, pridruženi odbor eh, i surađujemo s odborom IDRE na ovom pitanju i jako mi je e, drago da zapravo se slažemo s ITREom e, po ovom pitanju i veselim se raspravi. To naravno znači da smo e, podijelili nadležnost i mi imamo isključivu nadležnost za poglavlje o klimi i sve što se odnosi na ETS je u našoj nadležnosti. Imamo podijeljenu odgovornost vezano uz dekarbonizaciju prometa, energetsku učinkovitost vezano uz etiketiranje, učinkovitost resursa, obnovljive izvore energije vezano uz biogoriva, zatim održiva biomasa i to je podijeljena odgovornost i klimatska diplomacija. To je također zajednička nadležnost. E, puno ima takvih tema i to nije uopće loše. Odmah na početku bih vas htio podsjetiti da moramo uzeti u obzir te činjenice e, prilikom podnošenja amandmana u tjednima koji su ispred nas. Međutim, gospodine predsjedavajući, uglavnom se slažemo s analizom komisije kao i s e, prioritetima u strateškom dokumentu koje je pripremila komisija. Oni se osredotočuju na pet dimenzija, diversifikacija ene, opskrbe energijom, što implicira i transparentnost ugovora za plin, međutim to se više odnosi na odbor ITRE zatim e, potpuno integrirani e, no, europsko energetsko tržište, a to je povezano s, s interkonekcijama, zatim energetska učinkovitost, a to je nešto što nije vezano u sektor ETS-a. Za nas je e, bitno zgradarstvo i promet, zatim pitanje klime, dekarbonizacija gospodarstva, klimatske, klimatski ciljevi, zatim ETS i ono što nije ETS i na kraju Um, istraživanje, inovacije i konkurentnost europske industrije. Naravno slažemo se sa tim uh, glavnim uh, um, um, osovinama uh, i ono što je najbitnije je konkurentnost, održivost i konkurentnost. I naravno sve se to događa u, u kontekstu pripreme konferencije u Parizu. Naravno, ta konferencija bit će od krucijalne važnosti jer očekujemo da, da će to označiti prekretnicu u ovom procesu koji će se nastaviti nakon Pariza. A htio bih se sredotočiti na neke točke o kojima govorimo u mišljenju. Prije svega naglašavamo važnost reforme sustava ETS Nadamo se da ćemo doći do dogovora koji će e, biti e, izglasan na plenarnoj sjednici idući mjesec, mjesec i pritom mislimo na e, dogovor oko rezerve za stabilnost tržišta. zatim energetska učinkovitost Eh, to je nešto što, tu se trebamo usredotočiti prije svega na zgradarstvo i na promet. Nadalje, eh, jedan odjeljak odnosi se na regionalnu i lokalnu razinu, dakle mm, podržavamo pristup od uzdola prema gore. Kao što znamo, potrebna je mreža pametnih gradova i htjeli bismo naglasiti eh, važnost tog pristupa od uzdola prema gore kad govorimo o energetskoj uniji i podupiremo iskustva i najbolje primjere e, mreže pametnih gradova širom Europe. Četvrti element, ponavljam se, e, to je e, to su emisije u prometu. Ne moram ponavljati ono što je povjerenik Kanijete već rekao nekoliko puta u ovom odboru, a to je dakle da će upravo to biti jedno od najtežih e, pitanja u godinama koje su pred nama, dakle smanjenje emisija u, prometnom sektoru. Kad je riječ o investicijama u energetici, e, bitno je da države članice i najviša politička razina e, osmisle dugoročne strategije i to ne samo do 2020. godine, već do 2050. godine. Dakle, potrebna, potrebni su dugoročni ciljevi u okviru roadmapa, odnosno plana puta do 2050. godine. I na kraju e, veselim se e, stavovima e, kolega o ovom nacrtu mišljenja, te također očekujemo amandmane ali oče, imamo određena ograničenja u smislu dužine mišljenja koje možemo pripremiti. Hvala. Hvala. Mm, sada možemo e, dati riječ izvjestiteljima u sjeni iz različitih klubova zastupnika. Za, zastupnika. Gospođa Gudeland je prva. Na početku bih htjela zahvaliti izvjestitelju Ivi Beletu. Mislim da je njegov pristup za ovo prvo mišljenje jako dobar. Imamo dobru bazu za kvalitetne zaključke i mislim da ćemo moći se dogovoriti oko smjernica Europskog parlamenta. No htjela bih zapravo dati inicijalne komentare na ovaj dokument, počevši od uvoda E, dokumentu. Dakle, tu se radi o e, ciljevima energetske unije. Možemo tu prepoznati neke ključne elemente. Naime, Unija se previše brine na e, osiguravanje opskrbe energije koja se temelje na fosilnim gorivima. Je li razumno da energetska unija zapravo zanemari neke druge izazove. Ne možemo prihvatiti politiku koja prioritet stavlja na sigurnost opskrbe energije koja se temelji na fosilnim gorivima. Treba uzeti u obzir klimatske izazove, obnovljive izvore, izvore energije i sve to treba uzeti u obzir kad govorimo o budućnosti. Kad je riječ o perspektivi do 2030. godine, trebamo se spremiti um, zapravo na zaključke vijeća. Međutim, to nije naše polazište. Rezolucija iz 2012. godine definira okvir za obvezujuće ciljeve um, vezane uz e, smanjenje emisija za 40%, povećanje za 30% obljavljivih izvora energije te povećanje energetske učinkovitosti. E, unatoč e, tim zaključcima parlament nije promijenio svoj stav. Treba biti jasno da mi u SID-u imamo jače, veće ambicije. Trebamo biti ambiciozni, realističniji E, troškovno učinkovitiji i, i dakle ambiciozniji. Nadalje, kad je riječ o okviru do 2030. godine trebamo istaknuti sljedeće. Svi ciljevi e, trebaju biti e, pravno obvezujući jer Europski parlament je zakonodavac i to se treba vidjeti. Nadalje, kad je riječ o upravljanju energetskom unijom, to je nešto što treba biti postavljeno strože u procesu koji je definirala komisija mi mislimo da ne možemo doći do dobrih rezultata jer kad dođe do eh, ciljeva vezanih uz e, obnovljive izvore energije vijeće zapravo definira eh, obvezujuće ciljeve. No, ako ćemo E, biti u stanju ispuniti te ciljeve, moramo izvršiti pristup na države članice da se to i ostvari. Nadalje, učinkovito korištenje energije može smanjiti potražnju za energijom. Trebamo poduprijeti i e, ambicioznije ciljeve vezane uz energetsku učinkovitost kako bi se povećala energetska učinkovitost samih proizvoda i možemo e, revidirati direktivu o ekodizajnu, a mislim da veći napori u tom smislu se ne mogu e, ostvariti bez uključivanja sektora nekretnina. E, treba naglasiti i prednosti centralnog grijanja. Nadalje, E, kad je riječ o ovom dijelu koji se odnosi na emisije u sektoru prometa, mislim da je taj tekst dobar, ali možda e, treba reći da emisije koje se odnose na e, privatna vozila, možda ti ciljevi trebaju biti stroži i ne bismo te, trebali nacionalizirati vanjske troškove, a tu postoje i problemi vezani uz kritiku zbog korištenja fosilnog e, goriva. Zatim, isto tako se ne spominju napori koji, e, koje je potrebno uložiti u e, sektoru pomorstva. U uvodnom komentaru bih htjela reći da u sektoru prometa su nam potrebna biogoriva i da se energija može koristiti, dakle proizvoditi iz sektora šumarstva, da je potrebno težiti održovit, e, održivosti. Trebamo e, promicati e, održivo šumarstvo. Čini se da je industrija u tom smislu isključena. Mislim da se može postići dosta u ostvarenju energetskih ciljeva. Mislim da, e, da e, bi isto tako područje djelovanja direktive o kvalitetu, kvaliteti goriva e, bi trebalo proširiti. I evo tu bih stala i veselim se kvalitetnoj raspravi. Hvala. Thank you very much. And now for the... Hvala u ime ecr gospodin Duncan. Thank you very much, Mr. Chairman. Again, to... Hvala. Ivo, hvala. E, ovo je jedno vrlo odmjereno izvješće, odnosno mišljenje. Nisam siguran e, mogu li se poduprijeti, malo sam zakasnio, zapravo došao sam točno na početak, ali došao sam e, sa sastanka o Euforesu. Oni su govorili o energetici i o važnosti suradnje. Otišao sam sa E, sastanka da bih došao ovdje i sreo sam Kloda e, koji mi je ponudio da e, uzem njegov bicikl i mislim da je to dobar zapravo primjer suradnje. Mislim da trebamo nadeći političke podjele da bismo postigli napredak. Istaknut ću neke pozitivne stvari. Trebamo biti pozitivni vezano uz obveze preuzete u sklopu Kopa 21 Isto tako ono što e, je zaključilo vijeće je naravno neš, srž našeg e, potrebnog budućeg djelovanja. I gospodine Belet, vi ste isto tako e, došli do sličnog zaključka. Isto tako se naglašava da je potrebna energetska učinkovitost koju je potrebno podići na razinu od 30%. Um, Mislim da pristup od 30% će biti problematičan u nekim državama članicama. Volio bih misliti da ćemo dobiti potporu za to i postavlja se pitanje da li taj cilj treba biti obvezujući. E, veseli me e, privrženost jedinstvenom e, energetskom tržištu sa gospodinom Ajkardom ja jako guram ideju o e, električnoj mreži Europske unije. Bilo bi dobro da se to postigne i na taj način bi se smanjila sveukupna potražnja za električnom energijom. E, spomenut ću i nešto što me malo više brine. Podupirem interkonektivnost, mislim da je to od ključne važnosti, ali malo me muče ciljevi u tom smislu. Ne znam što znači 10%, niti 15% koji se spominju. Navodno, interkonektivnost e, u Luksemburgu je interkonektivnost na razini od 100%, pa to je stvarno jako impresivno. Zanima, zanima me što znače e, te brojke i što to zapravo znači u kontekstu e, budućeg napretka Mislim da ne trebamo samo gledati ciljeve, već trebamo postići napredak i sve to skupa mora biti dosta smisleni. I mislim da je to problem koji treba riješiti na razini komisije. I na kraju kad je riječ o inicijativi pametnih gradova, mislim da je to što je jako važno, da pristup od dola prema gore mora se primjenjiviti, ne možemo sve gledati strona. I e, ja također podupirem inicijativu e, E, kako sve pokrenuti više s lokalne razine. Sveukupno veselim se radu na ovome. Mislim da se radi e, o vrlo važnim stvarima. Još jednom, gospodine Belet, puno vam hvala. Thank you very much. And now Mr. Torvalds. Hvala gospodin Torvalds. Hvala predsjedatelju. Neću vam oduzimati vrijeme ponavljajući ono što su već rekli prethodni govornici. Mislim da je opći pristup kolege Beleta prihvatljiv, kao što su rekli ostali izvjestitelji u sjeni, no istovremeno se moramo suočiti sa stvarnim problemima. Mislim da je naše iskustvo, posebno moje iskustvo, rada na Ajluku, tako da pokazuje da ima dosta država članica koje nisu spremne surađivati na postizanju ciljeva za koje se ovdje borimo. I to će vjerojatno biti najteži dio ove bitke za energetsko tržište. Za energetsku uniju. Želio bih naglasiti jedno pitanje. U nordijskim zemljama tržište električnom energijom funkcionira već neko vrijeme. To nije savršeno rješenje, ali pokazuje da je to moguće učiniti. Naš trenutni problem, djelomično se to odnosi i na komisiju, sastoji se u tome da bi nordijska industrija htjela da se izradi studija o tome na koji način se taj model može primijeniti i kako se može izmijeniti međutim komisija nije e, spremna izraditi takvu studiju. A bez studije vjerojatno bi bilo vrlo zahtjevno i teško postići da se progura ideja zajedničkog europskog tržišta električnom energijom, što bi gdje su stvarni troškovi. To je jedan, jedna stvar. A drugo, moramo biti svjesni brzine tehnološkog razvoja. Vrlo lako je pasti u zamku. Za vrijeme rasprave o Iluku. zapeli smo u raspravi koja je započela već tijekom prvog čitanja. Čini mi se da postoji jedan trend ovdje u parlamentu. Žao mi je što to moram reći da se držimo ideja koje su se pojavile prije nekih pet godina i da se nismo u stanju prilagoditi novim tehnologijama i novim mogućnostima koje to nudi, te tehnologije nude. Mi ćemo i dalje tjesno surađivati sa izvjestiteljima u sjeni i izvjestiteljem, no eh, htjeli smo naglasiti i neke problematične aspekte vezane uz ovu temu. Naravno želimo sve najbolje izvjestitelju u daljnjem radu. Hvala. Hvala i vama. E sada kolegica Konečna. Hvala vam lijepa. Ja bih htjela zahvaliti izvjestitelju. Htjela bih reći da je vrlo dobro da je naš odbor izradio vlastito mišljenje imajući na umu što se dogodilo u odboru ITRE. Bilo kakav kompromis bilo bi teško prihvatiti drugim riječima. Zahvalna sam što možemo definirati vlastite prioritete na odboru ENVI. Sada u kratkim crtama o nekim aspektima ovog mišljenja. Mene brine što pokušavamo uskladiti subvencije za obnovljive izvore energije. Obnovljivi izvori energije su konkurentni u velikom broju država članica i to su činjenice. No mi i dalje dajemo subvencije za obnovljive izvore energije i to na način da to dovodi do narušavanja ravnoteže u biološkoj raznolikosti što je protivno zaštiti okoliša. Gradimo gradimo vjetroelektrane u zaštićenim područjima i tako dalje. I to zato što vjerujemo da se obnovljivi da se energija iz obnovljivih izvora ne može sama isplatiti. Međutim, moramo shvatiti da je ta energija iz obnovljivih izvora energija kojom se trebamo koristiti, ali istovremeno da subvencije ne smiju biti previsoke, budući da to može biti protivno ili zapravo ići na štetu zaštite okoliša. To se odnosi na točku broj 11 gdje se spominju interkonekcije i infrastruktura vezano uz interkonekcije i tu se ponovno spominju obnovljivi izvori. Ja osobno vjerujem da je to besmislica, da je to nešto što ne možemo niti dokazati, jer ne možemo ustvrditi koja će se energija prenositi preko granica. Dakle, ako kažemo da imamo 15, da imamo cilj od 15%, nećemo moći izračunati točan udio obnovljivih izvora energije. Trenutno to ne možemo učiniti. Ono što mi nedostaje u ovom mišljenju je problematika koja se tiče energetskog siromaštva. To sam spomenula kada smo po prvi puta razgovarali o energetskoj uniji. Riječ je istinu velikom problemu. Govorimo o cijeni električne energije koja bi bila dostupna, ali isto tako i zaštiti okoliša. Građani koji su izloženi energetskom siromaštvu ne postupaju na ekološki prihvatljiv način, što je razumljivo. 25% građana Europske unije priznaju da da se moraju nositi s problemima vezanim uz energetsko siromaštvo. To je uistinu visok postotak i smatram da bi naš odbor trebao iznijeti komentar u vezi s time u ovom mišljenju. Isto e, Istovremeno želim pozdraviti ideju pametnih gradova, mislim da to treba podržati i ovo je prvi put da se spominju pametni gradovi u mišljenju koji je izradio naš odbor. To je također e, jedna od mogućnosti za poboljšanje kakvoće zraka, posebno u gradovima. U velikom broju gradova takvi projekti nemaju financijsku potporu, što je šteta. A što se tiče prometa i obnovljivih izvora energije, vjerujem da treba podržati e, elektromobilnost. To će biti korisno u buduće možda bih mogla spomenuti jedan njemačko-češki prekogranični projekt koji je pokrenut prošloga tjedna. Riječ je o projektu električne mobilnosti koji, je koji se uspio pokrenuti bez ikakvih subvencija. Zato mislim da bismo trebali osnažiti suradnju i zahvaljujem izvjestitelju koji je izradio mišljenje koje je dosta drugačije od onoga što se očekivalo u odboru ITRE. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sada gospodin Stajs ima riječ. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja zapravo mijenjam izvjestitelja u sjeni, gospodina Škrleca. Čitav niz komentara iznesen je na pristup e, kolege Beleta. Mi e, zeleni ne slažemo se sa stalištem u trećoj točki gdje se navodi da je smanjenje od 40% ambiciozno u kontekstu cilja od granice, postavljene granice od 2 e, stupnja Celzijusa. Mislimo da znanstvene činjenice potkrepljuju našu tvrdnju da to nije dovoljno ambiciozno. Cilj Europskog vijeća za koje smo mi glasovali u Europskom parlamentu. Kao što znate, mi smo na plenarnoj sjednici željeli da se uvedu stroži ciljevi nego što je dogovoreno na razini Europskog vijeća. U četvrtoj točki spominje se ETS sustav trgovanja emisijama. Vi vjerojatno znate da zeleni imaju drugačije mišljenje o čitavom tom konceptu. izmještanje ugljika, tako da ćemo mi predložiti neke amandmane. Kako bismo unaprijedili ovaj tekst. U ovom nacrtu izvješća trebalo bi spomenuti činjenicu da postoje neki ekološki rizici kod uporabe određenih izvora energije. Primjerice, kada je riječ o plinu iz škriljevca ili iz katranskog pjeska, potrebno je ukazati na rizike. I zato ćemo zato nam treba amandman koji bi pokazalo da energetska učinkovitost može dati pozitivan doprinos, posebno kod poboljšanja kakvoće zraka. Ja sam pozorno slušao komentare kolega i drago nam je bilo čuti komentare kolege iz kluba zastupnika socijalista i demokrata i mi podržavamo sve što je kolegica rekla. Hvala. A sada gospodin Rafonte. Hvala, želim se pridružiti zahvalama izvjestitelju. Mi ćemo također predložiti neke amandmane. Žao nam je što ima tako malo vremena između ove rasprave i roka za predlaganje amandmana. Ova rasprava može biti korisna da dalje radimo na amandmanima, ali imat ćemo samo nekoliko sati za to. Istovremeno, naša opredjeljenost u odboru Envi tiče se klimatskih promjena. Tako da su neki komentari koje sam iznio da će temeljit će se, dakle, bit će ugrađeni u amandmane. Želio bih skrenuti vašu pozornost na nekoliko pitanja koja ćemo ugraditi u amandmane. Prije svega mi želimo da se istakne da Europa želi zadržati vodeću ulogu u području obnovljivih izvora energije, neovisno o tome hoćemo li postići ciljeve iz Pariza. Svi znamo da svi postoje velike ambicije vezano uz konferenciju u Parizu, no neovisno o ishodu Europa mora nastaviti ulagati u obnovljive izvore energije. To je pojam koji bi trebalo najprije istaknuti u ovom tekstu mišljenja. Nadalje, kada je riječ o e, energetici u Europi ona se mora temeljiti na obnovljivim izvorima energije koji su usmjereni prema budućnosti i održivi. Što se tiče prometnog sektora, već je rečeno da nam trebaju značajni poticaj kako bismo smanjili emisije ugljika i trebamo također diverzificirati izvore energenata i kako bismo postigli gospodarstvo bez fosilnog goriva moramo istovremeno ići u nekoliko pravaca i treba nam više prostora za lokalne inicijative e, za nove oblike zelene energije. Postoji velik broj lokalnih zajednica koje već eksperimentiraju s time. Primjerice kada je riječ o malim korisnicima, oni koriste obnovljive izvore energije kako bi neovisno proizvodili električnu energiju izvan mreže, no e, kasnije se onda mogu spojiti na mrežu. Mi bismo trebali osigurati preduvjete za takav sustav koji, se ne, koji bi bio sustavno uređen na precizan način. Što se tiče ETS-a, trebamo razmotriti alternativne mogućnosti. Trenutno ETS ne funkcionira prema planu i ne daje rezultate koje smo očekivali. Ono čemu smo se mi nadali i čemu se nadamo kroz ovu energetsku politiku jeste da se udaljimo od ovih cilja od 30% 2030. kako bismo postigli cilj. I na kraju energetsko siromaštvo se uopće ne nalazi u ovom izvješću. Trebalo bi zamčiti opskrbu energijom svim građanima kroz jedan sustav koji bi zaštitio potrošače tako da se ograniče cijene. Energija je ključna za razvoj društva koja ona omogućuje rast mora biti dostupna svima. Hvala. Sada gospodine Lize. Puno hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodinu Beletu na radu. Ja želim podsjetiti na to da smo nažalost na zadnjoj plenarnoj sjednici izvješće, da nismo mogli usvojiti izvješće o sigurnosti energetske opskrbe i mislim da iz toga moramo izvući pouku. Dobro da je gospodin Bele zadužen za ovo vrlo teško pitanje i mi smo također imali taj problem da u ITRE-u nije usvojeno mišljenje. Izgleda da ovdje u odboru stvari trenutačno e, funkcioniraju bolje i da ćemo lakše postići većinu, ali čuo sam i neka druga mišljenja. Mislim da moramo biti pažljivi moramo paziti da nam se ne dogodi isto kao i e, prošlog tjedna po pitanju izvješća Bergers kada se radi o energetskoj uniji i moramo malo odstupiti od svojih pozicija, moramo se približiti kako bi se Europski parlament mogao oglasiti snažnim glasom i to je bilo doista frustrirajuće da smo prošloga tjedna razgovarali uglavnom o temama koje sa ovom glavnom temom nemaju nikakve veze i doista želim naglasiti da je važno da to izbjegnemo po pitanju ovog izvješća i već sada moramo izbjeći prepirke i inzistiranje na vlastitom mišljenju trebali bismo se složiti oko glavnih točaka i tu postići jedinstvo. Zatim pitanje upravljanja, kako ćemo postići ciljeve na način da gospodarstvo ima sigurnost u planiranju, po pitanju energetske industrije, ali i po pitanju obnovljivih izvora energije. Oni koji žele uložiti obnovljive izvore energije moraju znati da se mogu osloniti na okvir, a to će biti moguće samo ako bude donešena, donesena direktiva. No imamo već dobru pravnu osnovu Naravno, trgovanje emisijama, effort sharing. No bitno je da sada dobijemo direktive kojima ćemo se baviti ovdje u Europskom parlamentu. A kada se radi o konkretnim ciljevima, ja jako dobro znam da mi ovdje u parlamentu, da smo se složili oko 40% i ja osobno sam to e, isto tako e, poduprijeo, ali e, mi smo imali jednu studiju koja je provedena, no sada treba vidjeti kako će se rasprava voditi. Zatim u listopadu e, će biti jedan sastanak na vrhu i imamo obećanje gospodina Junkera da ćemo postići najmanje 13% i danas na jednom sastanku na kojem sam bio je to još jedan puta potvrđeno i mislim da se tu krećemo između želja i izvedivosti. E, ja mislim da bi trebali si zadati cilj od 30% i postoje dobri argumenti za to, ali isto tako kolege koje se zalažu za 40% e, bih zamolio da podupru ovo mišljenje. Mislim da, je, da to ima smisla jer to je vrlo važan doprinos i zato vas još jedan puta molim da se po ovom pitanju uspijemo složiti da iznađemo zajednički stav koji ćemo onda izložiti na plenarnom zasjedanju, a ne da budemo različitih mišljenja kao prošloga tjedna. Puno hvala. Ono što fali ovdje vezano za energetsku uniju je pitanje temelja. Na kojem temelju radimo? Često se kaže obnovljivi izvori energije su preskupi, e, potrebno ih je subvencionirati. Znači potreba nam je temelj na kojem ćemo izračunati o kojim troškovima govorimo i onda možemo razmisliti o internalizaciji troškova. Tu je i područje nuklearne energije, znam tu svatko ima svoje mišljenje, ali ako jedan, jedna takva nuklearka eksplodira, što onda? Zato mislim da su to sve stvari koje treba uzeti u obzir a ne smijemo samo govoriti da su obnovljivi izvori energije preskupi. Što se tiče umrežavanja, tu treba razmisliti i o temi e, pohranjivanja. Ja e, mogu samo reći da kada gradite mnoge mreže, onda će se javiti i e, veliko protivljenje. Ne bismo li trebali razmisliti i o spremnicima? znači pohranjivanje energije. Tu ne mislim samo na elektromobilnost, već i pohranjivanje obnovljivih izvora energija i da se ta energija koristi kada je doista i potrebna. To ne smijemo zaboraviti. A kolega Liza je upravo to već rekao. Ako se bavimo ovakvim temama, onda je svatko od nas odgovoran. I ono što se dogodilo prošloga tjedna na plenarnoj sjednici. To je bilo doista neugodno. Komisija i vijeće vjerojatno se više ne mogu prestati smijati zato što Europski parlament ne može iznaći zajedničko stajalište. Tako ne možemo raditi i zato vas pozivam sve vas da pokažete spremnost na kompromise. Naravno, ne morate sasvim odustati od svojih stajališta, ali trebamo po ovakvim, u ovakvim važnim pitanjima iznaći zajedničko rješenje. Mislim da se već sad može prepoznati hoće li doći do dogovora ili ne. Mislim da bi u budućnosti doista trebali tješnje surađivati među klubovima zastupnika. Puno hvala. Thank you very much. And now miss... Hvala, kolegica Višnjevska. Puno hvala. Što se tiče komunikacije komisije, ja sam doista razočarana, moram reći. Energetska unija bi trebala donijeti novu kvalitetu, trebala bi poticati solidarnost i osnažiti energetsku sigurnost, no ti ciljevi u mnogim regijama su ugroženi i to zbog toga, između ostalog, zato što imamo politiku e, kakvu imamo danas. Naravno, E, želimo osnažiti sigurnost, energetsku sigurnost, ali ne uspjevamo u tome s obzirom na e, regionalnu situaciju. E, vidimo to upravo u Poljskoj. Mi sada moramo koristiti resurse koji su nam na raspolaganju, a to je u našem slučaju ugljen i situacija je jednostavno takva. Energetska politika nam mora olakšati snalaženje u ovoj teškoj političkoj situaciji koja danas vlada. No, nažalost, tome nije tako. Jedan od stupova energetske politike je takozvano izmještanje. Znači, energetska unija E, umjesto da ona osnažuje energetsku sigurnost, ona upravo djeluje suprotno. To je naš najveći problem u Poljskoj i ja se osobno bojim da ova politika će dovesti samo do toga da ćemo imati e, novo administrativno opterećenje koje nam neće donijeti ništa novoga. Dame i gospodo, pozivam vas da učimo iz grešaka. Isto kao i prošloga tjedna na plenarnoj sjednici smo vidjeli da Europski parlament nije bio u stanju usvojiti jednu tako važnu rezoluciju. Mi smo bili, nismo bili ujedinjeni i pokazali smo da smo podijeljeni. A to je vrlo važna pitanja. Unija, energetska unija je vrlo važno pitanje i solidarnost bi trebala biti na prvom mjestu za sve nas. Trebali bismo ovaj puta u našem odboru biti realistični kada donosimo odluke i ja se nadam da će i Europska komisija uzeti u obzir geopolitičku situaciju našeg kontinenta i Poljske prije svega. Za nas, za Poljsku, je energetska sigurnost nešto što predstavlja sigurnost naše zemlje. Za nas ona predstavlja neovisnost. Mi moramo biti neovisni, ne smijemo ovisiti o plinu iz Rusije. I zato ne možemo prihvatiti da se ugljen zabranjuje. Naše gospodarstvo 90% slučajeva ovisi o ugljenu i to treba uzeti u obzir. Puno hvala. Hvala kolega Gerbrandi. Hvala. Ovo je možda najvažnija zadaća pred Europskom unijom u predstojećem razdoblju dakle osnivanje energetske unije. Čak bih se usudio reći da da nemamo veću energetsku uniju, onda bismo je trebali imati. Kada govorimo o energetici i Europi, zapravo tu uočavamo tri osnovna problema. Kao prvo, velika ovisnost o energentima, kao što smo čuli od prethodnih govornika, no mi isto tako skupo plaćamo energiju i proizvodimo energiju koja zagađuje okološ. To su sve problemi koje moramo riješiti odjednom. Ne možemo birati samo neke od njih. To podrazumijeva da nam treba energetska tranzicija u predstojećem razdoblju. I to neće doći samo od onih koji grle drveće. Ne, za to su potrebne udruge i organizacije koje su poznate po energetskim analizama kao što je Međunarodna energetska agencija, G7, Engleska središnja banka i tako dalje. Postoje značajni ekonomski razlozi da se usmjerimo na energetsku tranziciju, što isto znači i čišća proizvodnja energije. To isto tako znači da ne trebamo postavljati pitanje treba li postupno prestati koristiti ugljen u Europi. Ne, pitanje je kako ćemo to učiniti. 2050. godine više ne bismo smjeli koristiti ugljen, a kolegama iz Poljske reći ću sljedeće. Ako se i dalje budemo usmjeravali samo na ugljen, nećemo imati nikakvo rješenje za budućnost. Naprosto ćemo se naći u kutu i nećemo znati kako izići. Da kako energetska tranzicija, čišća proizvodnja energije, to neće biti lako postići. Mi već duže od 250 godina ovisimo o energiji dobivenog od fosilnog goriva. Dakle, to će biti teško i bit će skupo. Svi koji govore o tome da će to biti besplatno, da će biti e, cjenovno učinkovito, to ne možemo se s time složiti, no istovremeno nemamo drugog izbora. I ovaj odbor za zaštitu okoliša a i odbor ITRE, gdje sam također član, trebali bi biti vodeći u tom postupku. Dakle, na temelju ova tri problema koja sam spomenuo, postoji uistinu velika potreba za čišćom opskrbom energijom. Ja ću analizirati, analizirao sam mišljenje kolege Beleta. Znam da je imao e, vrlo malo mogućnosti da je tekst morao biti vrlo kratak. E, naravno, trebamo izbjeći situaciju u kojoj parlament ne bi usvojio nikakvo izvješće na temu energetske unije, no moramo biti i ambiciozni, a to je, znači da trebamo istovremeno riješiti sva tri energetska problema. Hvala, gospodin Florence. Nakon što ste toliko hvalili gospodina Beleta, ja ću biti kratak i želim komentirati događaje zadnjeg tjedna u Strasburu. U jednom od odlomaka piše da treba položiti veliku vrijednost na e, otpad, energetski otpad. Prije 20 godina u okviru politike o resursima e, nisu se svi otpad jednako tretirali Znači potrebno ih je sortirati i reciklirati i tek onda se mogu spaljivati. U mojoj zemlji se skoro sve spaljuje. I u sadašnjem stoljeću je to kriv pristup. Moramo više reciklirati. To je jedna stvar koju sam htio reći. A odluka koja je donesena prošlog tjedna u Strasburu, ja sam primio znanje sa velikom zabrinutošću i moramo se sada pitati hoćemo li dugoročno još biti u stanju donositi velike i važne odluke. Sjetimo se sjetimo se kada smo se svađali oko različitih pitanja i donosila su se nekakva, nekakve odluke koje nitko nije vjerovao, države članice su ih trebale provoditi. No sada smo konačno naučili da moramo imati pravu gospodarsku politiku. Sada ću navesti neke države koje su susjede koje su u susjedstvu Njemačke, koje ako neće uskladiti svoje politike sa EU, onda će zapasti u poteškoće. E, to je doista nešto što me zabrinjava. I kada se sjetite što se upravo događa u Ukrajini, e, tu smo doista u velikim problemima i ako se nećemo pozabaviti tim problemom, onda ćemo doista e, snositi posljedice. I ono što se dogodilo prošlog tjedna u Strasburu mora nam biti upozorenje. Evo, šarmantna kolegica e, koja je govorila kao prva je rekla da e, ne smijemo uvijek navoditi industrijsku politiku prije klimatske politike, ali to je jedna strana medalje. Znači, moramo shvatiti da su to dvije stvari koje se moraju paralelno odvijati. No, prošloga tjedna imam dojam da nismo baš puno postigli. Puno hvala. Thank you very much. Hvala. Gospodin Dali je sljedeći. Thank you, chair. Um... Gospodin Dali. E, hvala. Na početku bih zahvalila Ivi Beletu jer sam ja pročitala njegovo mišljenje i mislim da je to jako dobra osnova za rasprava i za raspravu te da se dodatno informiramo o glavnim pitanjima slažem se s izvjestiteljem kad govori o novom pariškom sporazumu. Mislim da trebamo biti ambiciozni kako bismo postigli gospodarski rast, kako bi dekarbonizirali e, gospodarstvo i to na najučinkovitiji e, način. Ali treba isto tako zadržati ambiciju u pogledu smanjenja emisija, ne smijemo ugroziti sigurnost opskrbe energijom i moramo se pobrinuti da cijena energije za domaćinstva i za industriju uvijek bude pristupačna. I htjela bih nešto više reći upravo o ta tri pitanja. Prvo, sviđa mi se spominjanje e, učinkovitosti u petom odjeljku, no mislim da moramo biti biti e, snažni kad govorimo o energetskoj učinkovitosti i da to smatramo jednim od izvora energije pogotovo e, u pogledu sektora sa velikim potencijalom e, energetske učinkovitosti. Pritom mislim prije svega na e, zgradarstvo i promet. To treba naglasiti u mišljenju. Drugo, mislim da je potrebna nova strategija za istraživanje i inovacije. Jer do danas su te industrije uglavnom utemeljene na fosilnim gorivima i zapravo e, novi pos, stari poslovni modeli i stare tehnologije i e, e, etablirano poslovno ponašanje se temelji na fosilnim gorivima i samim time djeluje narušavajuće. Taj pristup treba djelovati, mijenjati. Kad je riječ o funkcioniranju unutarnjeg tržišta, mislim da je potrebna dobro povezana mreža koja će spriječiti izolaciju država članica. Te također trebamo se dogovoriti e, s komisijom da se dovrše glavni projekti interkonektivnosti, jer i dalje određeni projekti ne, postižu potrebne rezultate, niti vode do e, dovoljnih investicija. Dakle, mislim da je ovo dobra osnova za rad, te e, razmjeri klimatskih i ekonomskih izazova zahtijevaju koherentan i integrirani odgovor. I e, zajednički rad na europskoj energetskoj strategiji e, nam može pomoći da maksimalno iskoristimo potencijal koji pruža ova prilika. Hvala. Hvala, sada je na redu gospodin Petarle. Puno hvala. Energetska unija je strateški projekt i ja ga pozdravljam. A čestitam i gospodinu Beletu na ovome mišljenju. No ono što nedostaje u ovoj fazi rada je naglasak na građanima. Znači građani nisu samo oni koji su krajnji potrošači koji mogu i uštedjeti, nego su i proizvođači energije. Pri tome mislim prije svega na male i srednje e, farme, gospodarstva. Ovaj e, koncept e, pametnih gradova je dobar, ali potreban nam je i projekt inteligentnih pametnih sela sa manjim proizvođačima. Na taj način bi doprinjeli diverzifikaciji i energetskoj neovisnosti. Na taj način bi bilo lakše postići sinergiju između energetske politike i poljoprivredne politike a ako imamo dobar koncept, onda možemo postići i bolje rezultate. Hvala. Thank you very much. Hvala. Sada predajem riječ e, gospođi Dornano. Hvala gospodine predsjedavajući. E, hvala kolegi Beleu, Beletu na ovom izvješću. Međutim, e, nisu istaknute osjetljive točke komisijne komunikacije komisiji možemo prigovoriti e, zbog e, parcijalnog pristupanja ukrajinskom pitanju. E, htjela bih inzistirati na tehničkom pitanju koje je ključno, a radi se o funkcioniranju budućeg energetskog tržišta Europske unije. A to uključuje i borbu protiv klimatskih promjena. Suočeni smo s problemom upravljanjem industrije. Komisija e, nas uvjerava da, da bi se poštivala prava e, tržišnog natjecanja potrebna je liberalizacija i e, tržišno natjecanje distributera, e, prijevoznika i prijevoznika energije međutim nitko e, ne predviđa kako će izgledati to tržište gdje će e, biti ogromni troškovi održavanja te mreže, a posljedice e, raspada sustava će se pojavljivati sistematski. Bojim se da se izlažemo riziku da ćemo imati e, strukture čiji će jedini cilj biti ekonomija razmjera, a da će zapravo e, u centru biti interes super operatera i mislim da to ne smijemo dopustiti. Thank you much and now... Hvala i posljednji govornik je gospodin Zib.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 koji je cilj energetske unije? Želimo li jedinstveno tržište? Da, ali mislim da mi drugačije shvaćamo ovaj pojam. Jer ovisno o političkoj orijentaciji mi ga shvaćamo drugačije. Znači potreban nam je zajednički nazivnik. Što je ta energetska unija? i što je jedinstveno energetsko tržište i od kuda dolazi ta ideja. Pogledajmo odlikovanja koje su države članice, e, pardon, pogledajmo e, iznose koje države članice moraju plaćati za plin. To su vrlo različite sume, znači ne postoji jedinstveni oblik ugovora za primarne za primarna goriva za države članice. To znači e, mi se moramo međusobno natjecati. Kao treće, moramo postići energetsku sigurnost, jer energetska unija bi trebala e, pružiti tu sigurnost opskrbe. Zaključci koje možemo povući iz krize u Ukrajini pokazuju da se da se treba poraditi na direktivi odnosno nacrtu direktive i da ga je potrebno poboljšati. Na taj način e, bismo mogli doprinijeti energetskoj sigurnosti. Zatim, energetska unija bi trebala doprinijeti i tome da infrastruktura bude poboljšana. Svi mi znamo da infrastruktura nije idealna jer i na jugu i na sjeveru postoje takozvani energetski otoci. Zatim diversifikacija. To je ono što svi i prihvaćamo, ali što se tiče diversifikacije izvora, tu bismo trebali imati vlastite prioritete koje treba uzeti u obzir, a ne bismo trebali računati samo na uvoz. Trebali bismo prihvatiti sve sustave koji su u službi zaštite okoliša i u službi zaštite klime i koji pridonose smanjenju emisija. Sve to je već prisutno u Europskoj uniji. Stoga ne bismo trebali zahtijevati nešto što je nemoguće u smislu članka 192 ugovora o funkcioniranju Europske unije i takozvanog energetskog miksa, jer to je u nadležnosti država članica i mi možemo donijeti odluku o izmjenama samo jednoglasno s potporu svih država članica i zato moramo naći zajednički naziv za izgradnju energetske unije. Kada čujem da neki primarni energetski, primarni energetski izvori da se već sada otpisuju ili neki alternativni izvori energije, takav pristup nije baš smislen, jer mi smo u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama i želimo se otvoriti e, plinu škriljevca, ali to bi bilo puno jeftinije. A to znači da ukoliko e, se doista počne provoditi TTIP, to bi moglo imati posljedice na kemijsku industriju i vjerojatno će kemijska industrija biti preseljena u SAD jer su tamo puno povoljni uvjeti. Mi bismo se trebali otvoriti i trebali bismo iznaći zajednički nazivnik. Hvala, gospođa Badram iz komisije. Um, ona će prokomentirati stav komisije o ovom, ovom mišljenju. Hvala gospodine predsjedavajući i pozdrav e, uvaženim zastupnicima. Ovo je bila doista zanimljiva rasprava, te smo primili na znanje e, stavove. I e, mi pozdravljamo mišljenje koje je pripremljeno. Kao što su mnogi od vas primijetili, ovo je jedna od najvažnijih inicijative, inicijativa komisije kao i strateški prioritet Europske unije. Tu postoji međunarodna dimenzija, pa, pa pozdravljamo E, isticanje da je potrebno postići ambiciozan dogovor u Parizu. Također se slažemo da je potrebno postići ravnotežu između različitih elemenata e, energetske unije. Energetska unija upravo je argument da se paralelno razvija, razvijaju ove politike, a ne pojedinačno i svi ti elementi doprinose postizanju cilja od e, smanjenja emisija za barem 40% do 2030. godine. E, komisija e, provodi sustav ETS-a kako bi se postigli ciljevi. Pričuva za stabilizaciju tržišta će dodatno osnažiti sustav ETS-a a revizija tog sustava će se usredotočiti na aspekte e, za koje su europski lideri dali strateške smjernice. Europski lideri su zaključili da bi se trebalo nastaviti sa e, besplatnim alokacijama industriji i treba pritom e, imati na umu važnost konkurentnosti za industriju, a pritom E, dati poticaj za smanjivanje emisija. U tom kontekstu nije nevažno prepoznati smjernice e, lidera Europske unije koji su se složili da ne bi trebalo biti nepotrebnih troškova za one najuspješnije, kao što bi trebalo izbjegavati bilo kakve dodatne e, troškove. Komisija se slaže s važnom ulogom energetske učinkovitosti kao i to pogotovo u sektoru prometa to će se e, e, uklopiti u naš cilj smanjenja emisija. Oni će dovesti i e, ne samo do dekarbonizacije gospodarstva, već će se time povećati i energetska sigurnost te dugoročna konkurentnost. I kao takvi oni čine integralni dio energetskih inicijativa. U kontekstu energetske učinkovitosti cilj od 27% postoji, međutim 20 2020. godine e, predviđena je revizija s ciljem da se usvoji cilj od 30%. Jedna od ključ, jedan od ključnih elemenata energetske unije je uspostava e, strukture upravljanja. Komisija u partnerstvu s državama članicama će uvesti e, integrirane i čvrste procese kako bi se ostvarili E, politički ciljevi, osiguralo politička koherentnost te smanjilo administrativno opterećenje. Komisija se slaže da je važno financirati istraživanje i inovacije kako bi se e, ostvarili dugoročni ciljevi smanjivanja emisija. I to je upravo ono što ćemo mi poticati putem inovacijskog fonda u okviru e, sustava ETS to će pomoći e, Europskoj uniji da e, i dalje ostane predvodnik u inovativnim tehnologijama, e, a isto tako će postati motor zapošljavanja konkurentnosti i rasta. Hvala. Možemo zatvoriti raspravu po ovom pitanju, ali naravno prije toga moram dati riječ izvjestitelju. Gospodine Belac, imate riječ. Thanks, uh, Chair. I will, I will do that as briefly as possible. It's... E, ću što kraći. Gotovo je nemoguće odgovoriti na sve primjedbe i sugestije koje smo čuli, ali naravno e, ponovno ću se obratiti kolegama i izvjestiteljima u sjeni. Već smo utvrdili datum sastanka sa izvjestiteljima u sjeni u Strasburu, to će biti 7. srpnja. Podsjećam kolege na ono što sam rekao na početku, a to je da treba uzeti u obzir nadležnost koju mi imamo u pogledu ovog dosjeja. Dakle, mi imamo zajedničku e, nadležnost odborom ITRE, a imamo e, u određenim područjima E, isključivu nadležnost, ali u svakom slučaju e, odgovornost u velikom broju područja dijelimo s ITRE-om i oni ne mogu e, predlagati isključivo ono što oni žele. U tom kontekstu će biti amandmana. Osvrnut ću se na točke oko kojih se slažemo, a to su važnost obveza koje će se preuzeti u Parizu, važnost reforme sustava ETS, pitanje upravljanja, o kojem je govorio um, Peter Lize kao i predstavnica, predstavnica komisije, potreba nam je uh, učinkovit sustav praćenja. Kad je riječ o ciljevima, bilo da se radi o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti, tu nema potpunog slaganja, ali to nije ništa novo. Um, kao što uh, je rekao Lize, Florence i drugi, i s obzirom na izvješće de Vargas od prošlog tjedna, E, a imajući u obzir da je to nešto što je u isključivoj nadležnosti odbora ITRE, ovo neće biti jednostavno. Dakle, ne, e, ja ne kažem da ne trebamo biti ambiciozni, ali trebamo finalizirati ovaj dosje i, i hajdemo izbjeći da dođemo do e, odbijanja lijepog izvješća što bi bila katastrofa. To je definitivno nešto što mi ne, ne želimo i mislim da se oko toga svi možemo složiti. Naravno, ne nalaze se svi elementi u ovom izvješću, budući da smo ograničeni e, zbog parlamentarnih pravila, primjerice kad je riječ o e, energetskom siromaštvu. Naravno, mi želimo da to bude u pripremi, e, no mišljenje je bilo predugo pa smo se oko ovoga složili. Moram se vratiti na stavak 1 gdje govorimo o siromaštvu, e, gdje govorimo o energetskoj sigurnosti i pristupačnosti cijene energenata, to je stavak 1. E, dakle, to je sve u redu, ali treba nam više detalja. Kad je riječ o kolegi Gribu i e, kolegici Višnjevskom, da, naravno, slažem se sama, ovo je od ključne važnosti i to se također nalazi u stavku 1, a to nije slučajno E, kolega Grepje je s pravom spomenuo da ne postoje jednaka prava e, niti ravnopravan položaj svih na tržištu i to je nešto što treba riješiti putem amandmana. Kolega Duncan i drugi kolege su spomenuli pitanje interkonektivnosti e, i cilj od 50% koji je dosta kontroverzan. Mi mislimo da to je kontroverzno, odnosno provokativno i to je nešto što na neki način hrani raspravu. E, možemo reći 30% ili ništa, to bi možda obeshrabrilo raspravu, no nisam siguran, gospođo Kosnjevska, da nije moguće definirati cilj, izvore e, energije koja bi se prenosila preko granično zahvaljujući interkonektivnosti. E, treba pronaći sustav koji bi omogućio praćenje, ne kontrolu, već praćenje izvora električne energije koja se e, prenosi e, granično. i mislim da bismo u tom smislu mogli biti ambiciozniji. Mislim da puno drugih stvari zaboravljam gospodine predsjedavajući, ali ograničit ću se na ove komentare. Naravno, veselim se vašim amandmanima i ja ću sam podnijeti određene amandmane. I kao što sam već rekao, 7. E, srpnja planiran je e, sastanak izvjestitelja u Sjeni u Strasburu. Hvala. Hvala. E, podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 17. lipnja a 18. odnosno 18. lipnja e, glasovat će se u odboru 15.7. E, a 27. 22. E, će se glasovati u ITRE-u. Sada pre, prelazimo na novu točku dnevnog reda, to je ususret novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu. Izvjestitelj je Žil Pahnju. odmah pre, predem riječ gospodinu eh, Parnjou. Hvala gospodin predsjedavajući, dragi kolege. Prije svega treba reći da evo, došli smo do eh, samog eh, srca stoljetne borbe, borbe stoljeća. možda to zvuči kao naslov u nekom tabloidu, a međutim to nije naslov u novinama, to je naša stvarnost. 21. stoljeće će biti ugroženo ako Pariška konferencija ne uspije. Povećanje temperature, sve veće suše, sve češće poplave e, će se dogoditi ako se ne budemo borili protiv e, klimatskih promjena. Za to smo svi u svijetu e, odgovorni. To je odgovornost međunarnost, međunarodne zajednice. 25.2.2015. godine Europska komisija je e, usvojila e, e, komunikaciju o klimatskim promjenama u kontekstu konferencije u Parizu. To je i pritom prije dakle 21. konferencije u Parizu od 30.11. do 2.12. odvijaju se pregovori. Ministri su se obvezali e, da će smanjiti emisije za 40% do 2030. godine u odnosu na razine iz 2010. godine. E, trebamo ići u dobrom smjeru, ovo je dobar smjer, ali trebamo biti ambiciozni. Da bismo osnažili e, položaj Europske unije u tim međunarodnim pregovorima, predlažem vam e, moj, moje izvješće kako bismo definirali realistične i ambiciozne ciljeve kako bismo za 50% smanjili emisije do 2050. godine u odnosu na razine 2010. godine. E, zatim obnovljivi izvore energije e, da njihov udio bude 40%. Pariška konferencija, kao što sam napisao izvješću, ne bi trebao biti sa, e, sastanak, e, eksperimentalni sastanak, već sastanak gdje će se donositi odluke. E, protokol iz Pariza bi trebao biti univerzalan te pravno obvezujući kako bi se dao dugoročni odgovor na klimatske izazove kako bi se spriječio porast temperature iznad 2 stupnja treba osnažiti e, djelovanje država članica protiv klimatskih promjena. Treće, trebamo e, isto tako kontinuirano uzeti u obzir e, kapacitete i okolnosti pojedinih država u međunarodnom kontekstu i kako bismo imali potrebne instrumente da se sve zemlje obvežu. obvežu. četvrto, trebamo imati na umu e, sve što nam može E, omogućiti prelazak na nisko ugljično gospodarstvo. Nadalje, e, potrebno je nastaviti e, prilagodbu koja će omogućiti, prilagodbu najranjivijih zemalja za, na klimatske promjene. Sve zapravo države su ranjive na neki način i u svakom slučaju treba postaviti akcijski plan za prilagodbu. E, treba povratiti e, povjerenje najslabije razvijenih zemalja. Europska unija tu treba biti jasna i treba jasno e, navesti koje će instrumente i mjere primijeniti. Predviđeno je godišnje izdvojiti 100 milijuna milijardi eura eh, za zemlje u razvoju. Komunikacija Europske komisije iz veljače 2015. godine i dalje nije dovoljno jasna u pogledu prikupljanja sredstava. Mislim da će zapravo upravo te financije biti kamen temeljac Pariškog sporazuma. I u mom izvješću naglašavam da je potrebno istražiti i uvesti mehanizme financiranja koji bi bili inovativni, da treba definirati korektnu cijenu e, u ugljika u najvažnijim gospodarstvima u svijetu. Drugo, potreban je porez na financijske transakcije i dio bi trebalo usmjeriti na zelene investicije. Zatim, e, Junkerov plan u Europi se treba isto tako iskoristiti za tu svrhu. i, I isto tako porezne olakšice treba usmjeriti u zelene investicije. I svi financijski e, akteri trebali bi preusmjeriti svoja ulaganja kako bi financirali pravi prelazak na nisko ugljično gospodarstvo. Potreban nam je ambiciozan plan puta e, kako bi e, se i javna i privatna sredstva usmjerila e, u tu svrhu. Bitno je da Europska unija ima kredibilitet u ovim pregovorima i da preuzme ambiciozne obveze. Trebamo provoditi uzornu klimatsku politiku trebamo biti jasni i transparentni i ambiciozni. I na kraju bih htio podsjetiti da Europski parlament treba dati pristanak ratifikaciji e, pravno obvezujućeg e, sporazuma koji će biti posljedica Pariške konferencije. U izvješću naglašavamo da Europski parlament e, sudjeluje u potpunosti koordinacijskom sastanku u kontekstu Pariške konferencije. Na kraju bih e, rekao da je odbor Envi odgovoran, odnosno nadležan e, za ovaj dosje. E, ITRE piše svoje mišljenje i oni imaju isključivu nadležnost koji se odnosi na osmo poglavlje, odnosi se na istraživanje, inovacije i tako dalje i e, vezano uz poglavlje 7,3, a to je razvoj tehnologija vezanih uz e, klimu. Zatim htio bih podsjetiti na zakonodavni vremenski okvir Rok za podnošenje amandmana je 17. lipnja 18 sati. E, izvješće e, u Enviju će se usvajati 22. 23. 9. A na plenarnoj e, će se glasovati o ovom izvješću na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepo. Sada krećemo od izvjestitelja u sjeni. Zamolit ću kolege da budu kratki, budući da kasnimo. Karlen Florence. Da, originalni tekstovi su vrlo dugački i zato treba još poraditi na njima. Summit G7 zemalja je već odaslao neke signale koji bude nadu. Mislim da je dobro da nastupimo jedinstveno, ali jedinstveno nastupiti ne znači da ćemo mi biti neboderi. Mi smo u Europi do sada uvijek jedinstveno nastupali, ali znate kakvi su bili rezultati, nisu uvijek bili tako jedinstveni. I ponekad su možda ljudi stekli dojam da se ponašamo poput nastavnika sa uperenim prstom i mi smo doduše uvijek postigli odlične brojke, ali nismo mogli dopriti do ljudi i drugih zemalja. I to je ono što me ljuti. Zato, ako mi dopuštate, gospodine izvjestitelju, ja bih govorio o tri različita cilja, obnovljivi izvori energije i uštede. Da li ovdje možemo govoriti o obveznim ciljevima ili ne? Ja mislim da će na kraju ove brojke biti vrlo važne. O tome možemo raspravljati u Europi, ali ne možemo s jedne strane reći da moramo jedinstveno nastupati, a interno imamo različite pozicije. U parlamentu to možemo raditi, ali to baš nema smisla. Zatim što se tiče smanjenja, stopa smanjenja emisija, to imamo ciljeve IPPC-a, e, to su komisijni ciljevi, zatim i ciljevi Europske unije. Ja sam sklon e, komisijnim ciljevima koji su umjereniji zato što su oni privlačni i mislim da u Parizu će biti odlučujuće kako ćemo mi druge motivirati. Jer ako ne uključimo građane, Ako ih nećemo moći motivirati, onda ćemo na kraju ostati sami i stoga se ja zalažem za umjerenije ciljeve. Naravno, oni mogu biti ambiciozni, ali moramo misliti i na europsku industriju, jer bez nje ne možemo. I zato su nam potrebni obvezujući sporazumi, oni nam trebaju, to mora biti jasni sporazumi koji su pošteni prema svima jer do sada smo imali podjelu na zemlje u razvoju i naprednije zemlje. Ali to će sada prema novom sustavu biti bolje, stoga se tome možemo veseliti e, jer ovaj novi sustav je puno pošteniji. To je jedan dinamični sporazum, ali bit će ga teško provesti i naravno da sve to treba biti transparentno. E, govorili ste o financiranju. To pitanje, o tom pitanju se neće odlučivati u Briselu, već u našim zemljama. I ako pogledate kakva je situacija u državama članicama po pitanju ovih stotinu milijardi eura svake godine, tu trebamo biti vrlo oprezni, jer prvo tu priču morate doma moći prodati. Ja se isto zalažem za to da skupimo 100 milijardi, ali moramo biti vrlo oprezni kako ćemo ljudima objasniti na što se taj novac troši. Puno hvala. Hvala, sada gospodin Duncan. Hvala predsjedniče. Mi smo nažalost ovdje u Parizu, a ne u Briselu. Htio bih početi od pozitivnih informacija. Ovo izvješće je usredotočeno na hitnost situacije i na veličinu izazova, te prepoznaje značaj uloge parlamenta. Ponekad smo krivi za to da sebe doživljavamo kao igračku komisije, ali zapravo bojim se da malo toga možemo učiniti kako bismo obstruirali neke stavove u Parizu. Moramo prepoznati i riješiti neke važne izazove, kao što je pitanje financiranja. Ako to uspijemo, mislim da ćemo mnogo učiniti. No ne slažem se da je porez na financijske transakcije najbolje rješenje i to mi se ne dopada u ovom izvješću. Moramo vidjeti kako mobilizirati financijska sredstva, no porez na financijske transakcije je vjerojatno nešto što, se, što ne bi prošlo, zato ne mislim da bismo trebali stavljati previše naglasak na to. Također trebamo raditi na temelju već postignutih rezultata. Dakle, sastanak vijeća i zaključci 23. i 24. 10. su zapravo propuštena prilika. Isto tako vrijedi prepoznati činjenicu da su to već dogovorena stajališta. Neki dijelovi izvješća, posebno točka 5, u kojoj se poziva da se priznaju obvezujući ciljevi od 30, 50% smanjenja emisija CO2 do 2030. je protivno cilju 40% koje je postavila komisija. Mislim da možemo biti ambiciozni, ali isto tako moramo shvatiti koje smo obveze već preuzeli. Postoje još neki aspekti koji mi se čine nedovoljno jasnima. U ovom izvješću se poziva jačanje mjera kao što su resursna učinkovitost i energetska učinkovitost, međutim to nisu mjere, to su zapravo ciljevi i zato bi trebalo navesti koje mjere želite provesti kako bi se postigli spomenuti ciljevi. I vjerojatno bi e, trebalo također izračunati koji trošak ide uz to. Moramo biti svjesni da će budući izazovi biti različiti diljem svijeta i to ste donekle spomenuli u izvješću. Tu ću stati, mislim da je vrlo teško pomiriti različite stavove u ovoj dvorani, ali ne sumnjam da imate dobre želje svih nas da uspijete u tome. Hvala. Hvala, sada gospodin Gerbrandi. Hvala, ja također želim zahvaliti izvjestitelju na ovoj rezoluciji, na nacrtu rezolucije. Mislim da su u rezoluciji sadržani neki značajni aspekti. Ja ću predložiti neke amandmane. E, uglavnom će se baviti prilagodbom e, pojedinih formulacija. Prošlog tjedna u Strasburu već smo imali raspravu o klimatskoj politici u općim crtama. Ja sam spomenuo summit G7 koji je održan prošlog tjedna i rekao sam da su riječi vrlo važne, no da su potrebna dijela. Ne znam jesu li svi vidjeli ovo tjedno izdanje The Economista gdje se nalazi jedna slika koja zapravo pokazuje dakle riječi koje ulaze u jedan složeni stroj i nakon toga iz toga izađe samo jedno dijelo. Mislim da trebamo biti oprezni. E, klimatska politika ne može se sastojati samo od riječi i izjava. Što se mene tiče, mislim da nam trebaju da nam u Parizu treba nekakav pravno obvezujući sporazum, jer u protivnom će sve ostati samo na riječima i ništa više. Isto vrijedi za financijska sredstva. Postoji velika razlika između potrebnih sredstava i obećanih sredstava. Kada već govorimo o riječima i o dijelima, onda treba reći da su riječi besplatne. Međutim, dijela koštaju. Ako u riječima obećamo mnogo sredstava, ali to ne potkrijepimo i kako bismo proveli nešto u dijelu, onda se ništa neće promijeniti na terenu. Mislim da će u Parizu biti ključno hoće li bogatiji dio svijeta uspjeti mobilizirati potrebna financijska sredstva. I to će biti odlučujuće. A to se već pokazalo i prošlog tjedna u Bonu, gdje smo vidjeli kako je do sada ostvaren, ostvareno vrlo malo. Tu ću stati, ja ću predložiti nekoliko amandmana e, kako bih stvar usmjerio u jednom drugom smjeru. Hvala. I sada kolegica Hvala. Nažalost, e, naš izvjestitelj Sijeni nije mogao danas nazočiti sastanku, pa ću ja uzeti riječ umjesto njega. Želim zahvaliti gospodinu Parnjovu na uloženom trudu i mogućnosti da razgovaramo o ovoj temi. Financiranje bit će ključno kako bi se postigao sporazum u Parizu i također mi je drago da ste naglasili potrebu za prilagodbom i da će to biti ključno u budućem sporazumu. Ja sam opći koordinator za Envi i u tom svojstvu smatram da ovo izvješće ukazuje na neke kritične elemente koje treba dalje razraditi. Nedostaje mi jasna formulacija i potpora odluci KOPA 16 e, i te obvezama iz Ženeve. KOP 16 je e, odlučio ugraditi obveze o zaštiti ljudskih prava u zajedničkoj viziji o dugoročnoj suradnji i tu se naglašava e, da u svim klimatskim aktivnostima treba poštivati ljudska prava. Na COP18 donesena je odluka o promicanju rodne ravnopravnosti i uključivanju žena u pregovore u okviru UNFCCA kao i stranki utemeljenih kroz odredbe iz protokola iz Kiota oni koji su najviše pogođeni klimatskim e, promjenama, a to su žene, e, dakle na taj način će se omogućiti da se čuje i njihov glas. Isto tako se ništa ne govori o migracijama koje su posljedice klimatskih promjena, to će se nastaviti. Prema podacima UN-a već imamo 26 milijuna izbjeglica, do 2050. ta će se brojka popesti na 200 e, milijuna, posebno na afričkom kontinentu, što će značiti veći pritisak na Europu. Kao što se navodi u izvješću gospodina Parnjoa, prilagodba i financijske sredstva bit će od ključne važnosti. E, kako bi se uključile sve zemlje koje također naglašavaju e, potrebu za pristupom utemeljenim na zaštiti ljudskih prava. Kao što je rečeno u Ženevi, klimatske promjene nisu samo znanstveno ili klimatsko pitanje, riječ je o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti kao i migracijama te razvojnim pitanjima. Klimatska pravda povezuje ljudska prava i razvoj E, kako bi se izgradio jedan pristup koji se temelji na ljudskim vrijednostima. Na taj se štite najranjiviji i naglašava se potreba za raspodjelom tereta, ali isto tako i pogodnosti od klimatskih promjena. Kao što znate, posebna izaslanica za klimatske promjene UN-a uložila je veliki, velike napore kako bi se ljudska prava ugradila u nacrt teksta. Jedna skupina zemalja pod vodstvom Saudijske Arabije rade protiv tih napora, e, što bi isto tako uključilo prava žena. Ovo izvješće je prilika da parlament zauzme da se zauzme za vrijednosti koje su nam svima zajedničke E, ne samo, dakle, kako se borimo za prava sila, ne samo oni koji žive u zemljama koje će biti najviše pogođena. Naš klub zastupnika će predložiti amandmane koji se tiču ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Mi također podržavamo točku 5 e, za povećanje, e, dakle, odnosno povećanje cilja za smanjenje za smanjenje stakleničkih plinova i želimo da se to poveća na 60%. Isto tako podržavamo e, komentara ostalih izvjestitelja u sjeni. Hvala. Puno hvala. Ja mislim da se dakle, u izvješću ne spominju sve važne teme. Kao prvo, nešto što vam se možda čini sporednim, ali je direktno povezano uz raspravu o klimi. Ujedinjeni narodi su nedavno eh, izdali prognozu i 9,6 milijardi eh, će iznositi eh, broj koliko je stanovnika Zatim, e, istovremeno će e, opasti poljoprivredna proizvodnja. Znači, e, broj stanovnika će vrlo brzo porasti, no jasno je već sada da će klimatske izbjeglice koje već sada postoje dovesti do globalnih problema i zbog toga ovaj problem ne možemo ignorirati Također ne možemo ignorirati ni kršenje ljudskih prava do kojih dolazi zbog klimatskih promjena. Porast svjetske populacije će naravno imati veliki učinak na klimatske promjene, ljudi će koristiti sve više energije, ljudi u modernim gradovima koriste puno više energije, a oni u siromašnim gradovima žele koristiti isto toliko energije kao i oni bogati, a e, trenutačno 87% Eh, čine fosilna eh, goriva. I ako to sve eh, skupa analiziramo, onda moramo nažalost zaključiti da će emisije CO2 vjerojatno ostati na istoj razini, a možda će čak i porasti ako će i oni siromašniji početi trošiti više od 2 dolara dnevno. Znači, pitanje financiranja je vrlo važno, to je već rečeno, i osim toga, to je ključno pitanje u liniji bilo. E, zbog toga dogovori nisu uspjeli, tu je razlika u mišljenju između bogatih i siromašnih, no jasno je da u svakom pogledu Europska unija e, da ne preuzima dovoljno odgovornost i zato Europska unija mora potaknuti razvoj i mi možemo učiniti puno više unatoč obećanjima Junkerove komisije još uvijek računamo na fosilna goriva u Europi, iako bi svi voljeli kada bismo e, više koristili obnovljive izvore energija. Kada govorimo o obnovljivim izvorima, onda e, se stalno spominje i fracking, a fracking je prava noćna mora. Znači, Europska unija mora imati predvodničku ulogu u ovim pregovorima i mora govoriti jednim glasom. Ono što je također važno, e, trebalo bi u izvješću reći da mnogi znanstvenici ne vjeruju da se dekarbonizacija može postići sa danas raspoloživim tehnologijama. Znači potreban nam je tehnološki napredak, treba investirati u istraživanje i razvoj i osim toga nedavno je jedan stručni časopis e, pisao o tome da treba istraživati alternativne tehnologije. To je aspekt na koji ne smijemo zaboraviti. Osim toga, želim usmjeriti vašu pažnju na to da nam je potrebna suradnja i sa popularnom znanošću. Naime, istraživanje Eurobarometra pokazuju da percepcija klimatskih promjena da je tu još puno posla pred nama po pitanju percepcije klimatskih promjena i na kraju želim još reći nešto što je naš, naša služba za istraživanje nedavno objavila. Zahtjeva se novi klimatski sporazum koji bi trebao biti postignut u Parizu i to na temelju nacionalnih prijedloga i ciljevi emisije bi trebalo učiniti pravno obvezujućim i to kroz nacionalno zakonodavstvo. To su vrlo ambiciozni ciljevi i to je povezano s time da borba protiv klimatskih promjena više nije samo pitanje onečišćenja, već je to izazov pred kojim stoji energetski sustav. Znači, to je izazov stvaranja CO2 neutralnog energetskog sustava. Dragi kolege, nemamo baš mnogo vremena. Dobio sam više od deset zahtjeva za riječ ovoj raspravi. Lijepo vas molim da se držite vremena od minutu i po. I nakon toga ćemo vas morati prekinuti, jer u protivnom ćemo vrlo teško završiti na vrijeme. Peter Puno hvala gospodine predsjedavajući i kolegi koji je govorio prije. Mislim da je ovaj nacrt izvješća, izvješća dobra osnova, ali mislim da na nekim mjestima treba biti realističniji primjerice po pitanju ciljeva jer ovi ciljevi nadilaze i ono što je Europski parlament zaključio u zadnjem mandatu, a mislim da nije realistično da ćemo to postići. Unatoč tome, mislim da vremena nisu loša za e, globalnu zaštitu klime, jer e, postigli smo nešto što je bilo neočekivano na samitu G7. E, na ovom samitu odaslao se jedan signal eh, i želimo postići do 2,50 smanjenje od 40 do 70%. Savezna, Njemačka savezna kancelarka je rekla da trebamo biti ambiciozni i da trebamo postići dekarbonizaciju do kraja stoljeća. Mislim da su to ciljevi prema kojima se trebamo orijentirati i molim komisiju da se založi za to da eh, se ove točke uvrste u mandat u Parizu vjerojatno nećemo postići ono čemu se nadamo i molim vas da točku 10 vezano za pomorski promet malo drugačije formuliramo jer ako ne izvršimo pritisak nećemo postići dobre rezultate Možete li mi poslušati još samo malo, evo reći ću zadnju rečenicu. Znači ne možemo e, se oslanjati na institucije koje ne rješavaju problem. Puno hvala. Mr. Uh, Danc. Gospodin Danc. Hvala. Hvala predsjedniče i zahvaljujem gospodinu Parnjovu na izvrsnom izvješću. Mislim da je ovdje ključno ono što ste rekli na početku a to je da je ovo važno pitanje ne samo u kontekstu klimatskih promjena, nego i šire. Ne radi se samo o globalnom zatopljavanju, jer u tom slučaju bismo naprosto skinuli sa koji sve bi bilo u redu i bilo bi nešto toplije na planeti. Ne, ovo će utjecati i na poljoprivredu i na stanovništvo u čitavom svijetu, na najsiromašnije. Mnogo će više utjecati na zemlje u razvoju nego na države članice Europske unije. Zato je izvrsno da ste stavili naglasak na potrebu da se u budućim raspravama prije konferencije u Parizu definira strategija za mobiliziranje financijskih sredstava koja će biti usmjerena zemljama u razvoju. Mislim da će to biti ključno. Ne samo da postignemo sporazum koji nam je toliko potreban, nego da izgradimo povjerenje u taj sporazum na kojemu radimo. Dakle, mislim da je ovaj prijedlog e, poreza na financijske transakcije zanimljiv. Ja sam instinktivno protiv toga, međutim to je pitanje koje je već, o kojemu se već dugo raspravlja, te bismo trebali vidjeti je li to dobar e, potez. No, morat ćemo inače postaviti pitanje e, kako mobilizirati financijska sredstva te pozdravljam namjeru izvjestitelja e, da, da to navede kao jedan od mogućih izvora financiranja. Hvala. Ja ću predložiti amandmane. Thank you very much, Miss e, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kolegica Višnjevska. Puno hvala. Ovaj dokument se temelji na tezi koju vrlo često ponavljamo u Europskom parlamentu svake godine, iz godine u godinu, da mi moramo biti predvodnici po pitanju smanjenja emisija, ali ja ne vidim zašto e, mi uvijek polazimo od toga jer izgleda da drugi baš nisu tako ambiciozni po ovom pitanju i da uopće ne žele smanjiti emisije Pogledajmo samo Kinu ili Brazil, SAD, naravno oni smanjuju emisije, ali samo zato što imaju jeftinog plina. Stoga bismo se trebali više koncentrirati i nadati se tome da će i drugi nešto učiniti, a ne samo sami sebi postavljati ambiciozne ciljeve. Puno hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Želim govoriti o temi koja je već često spomenuta u ovome domu, ali prije toga jedna primjedba vezano za sporazum iz Pariza. Ja mislim da se taj sporazum e, da nema dobrih izgleda da će uspjeti. To će biti politika riječi, a ne politika dijela. To će biti samo izjave, slovo na papiru. Mogu vam i reći zašto tako mislim. Ja sam već tako često upozoravao na probleme i koji su uzroci klimatskih promjena, a to je masovni uzgoj životinja. I nikada nisam dobio ugovor. Razgovarao sam sa njemačkom ministricom zaštite okoliša, gospođom Hendriks, i ona mi je rekla da, mi to znamo. E, meso, globalna poljoprivreda, sve to uništava našu klimu. Ali to je tema kojom se ne bavimo. I toga u Parizu nećemo postići rezultate i to će biti katastrofa kao i konferencija u Kopenhagenu. I tome će biti tako ako se ne usudimo reći da je potrebno smanjiti konzumaciju mesa, jaja i mlijeka i to bi bio vrlo velik doprinos u borbi protiv klimatskih promjena. Bertolt Brecht, njemački pisac, jedanput je rekao prvo žderanje pa onda slijedi moral i u ovom slučaju prvo slijedi žderanje pa tek onda klima. Tako stvari stoje. Thank you very much. Now... Hvala. Gospodin Balco ima riječ. Puno hvala. Želim reći da neću dužiti, iako ste gospodinu Afrontu to već dopustili. Ja ću vam postaviti iduće pitanje. Ako želimo doista u Parizu nešto postići i da Europska Unija se u Parizu zaloši za to da se za 80% smanje emisije do 2030. onda hoće li nas e, neki slabi rezultati zadovoljiti? Vjerojatno ne. Jer Europska unija je zaslužna za 11% emisija diljem svijeta i treba možda velike zagađivače staviti pod pritisak kako bi oni bili spremni smanjiti svoje emisije. Trebali bismo izraditi ambiciozan plan, treba nam ambiciozan sporazum E, želim to usporediti sa ciljevima emisija. Do 2050. želimo sve ukupno smanjiti emisije CO2 do, za 80%, a do 2030. za 50%. Ivo Belec zalaže za 40%, njemu je to prihvatljivo. A ako postignemo 40%, to bi već bilo dobro, o tome govorimo. No, što to znači? Hoćemo li snositi manju odgovornost? Ne, ja mislim da je gospodin Belet jednostavno realističan i svi mi znamo da je bilo već mnogih kršenja ugovora po pitanju emisija, ali to sve košta. Nije dovoljno da imamo ambiciozne ciljeve i onda se nadamo da će se sve samo od sebe rješavati. Stoga mislim da ovaj tekst je samo onda realističan ako smo spremni na kompromise. Hvala. Sada kolegica Šerijer Pjerik. Hvala prije svega želim zahvaliti izvjestitelju. Ima dosta kvalitetnih zaključaka u ovom tekstu. Slažem se sa Peterom Lizom. Kada govorimo o klimatskoj politici, moraju pratiti i konkurentnost. Obveze koje se nameću europskim tvrtkama trebale bi poslužiti kao primjer drugima. To jest glavna zamisao, no ako ih e, e, ako ekonomski utječemo na njih, ako postoje neki propisi o tome koliko se recimo netko smije tuširati deset minuta ili dvije minute. Mislim da moramo paziti kod definiranja ciljeva da ne budu preambiciozni. Što se tiče konferencije u Parizu, E, mi u Nizozemskoj imamo 80% otpada e, koji se odlaže. Mislim da sve zemlje moraju, moraju uhvatiti korak. Što se tiče poljoprivrede, e, znam da je razina ambicija ponekad toliko visoka da se treba pobrinuti da obiteljska gospodarstva opstanu. Hvala. Hvala. Sada gospodin Branen. Hvala. Ja moram uputiti ovaj komentar kolege iz Poljske. Ako vi ne razumijete zašto trebamo učiniti više od ostalih, trebate vidjeti što se događalo kroz povijest. Prije 150 godina industrijskom revolucijom započelo korištenje ugljena. Mi smo prvi izvor e, i uzročnik klimatskih promjena i to nam daje obvezu da djelujemo brže i idemo dalje i da uložimo više sredstava od svih ostalih. Ovo izvješće je odlično. Ja ću predložiti neke amandmane koje se tiču šuma, posebno tropskih šuma u Brazilu. U posljednjih deset godina zbog e, deforestacije Amazone e, Naime, tamo se više doprinjelo više se doprinjelo smanjenju emisija CO2 nego što smo mi učinili u Europi. Zato treba zaustaviti deforestaciju. Kao što ste sami rekli, ambicije su dobre, ali nisu dovoljne i postoji jaz i upravo rješavanje pitanja deforestacije u tropskim podnebljima je od ključne važnosti. I ako se budemo obavili, brinuli za šume, onda će nam se to pozitivno i vratiti. Hvala. Gospodin Marija Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem. Nastojat ću ne ponavljati ono što je već rečeno i predložit ću nekoliko kratkih opaski. Prije svega moramo imati na umu da je 23 godine prošlo od konferencije u Riju kada su države usvojile dva protokola, jedan o borbi o zaštiti biološke raznolikosti, drugi o borbi protiv klimatskih promjena. 23 godine su prošle od tog trenutka i 20 godina nas odvaja od okvirne konvencije Ujedinjenih naroda. I uoči ove konferencije u Parizu Moramo se zapitati što se dogodilo u posljednjih 20 godina i vidjeti koje su poteškoće kod uspostave svjetskog e, sustava upravljanja. Činjenica je da imamo protokol o klimatskim promjenama, a to upravljanje se više odnosi na taj protokol nego na ovaj drugi no e, isto tako moramo imati na umu da treba ići u smjeru obvezujućih sporazuma. Ja sam sudjelovao na gotovo svim konferencijama stranaka od 1997. godine. Sjećam se isto tako i konferencije u Kopenhagenu povijesnog trenutka gdje su se okupile stranke. I sjećam se da se govorilo o tom fondu za prilagodbu u iznosu od više od 160 milijardi eura i svjesni smo toga da je postoje poteškoće u provedbi. I na kraju, gospodine predsjedavajući, kada se budemo bavili pitanjem borbe protiv klimatskih promjena, moramo se zapitati i neka pitanja koja se tiču antropologije, pitanja dobrobiti, blagostanja i smisla kojem dajemo napretku. Jer ako se ne zapitamo ta pitanja, onda će sve naše politike na kraju završiti neuspjehom e, i svih 11 milijardi stanovnika htje živjeti na zapadu. Hvala. Sada gospođa Tornano. Hvala. Uvaženi kolege, izvješće kolege Parnjoa ističe e, neke aspekte koje mogu podržati. E, daje se apel svim zemljama u svijetu kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i pozivaju se države da uvedu konkretne instrumente kako bi se preokrenuo trend, premda nije uvijek lako obećati preokretanje nekog trenda. Međutim, žao nam je što evropske zemlje, što se naglašava e, uloga velikih, e, uloga država članica. Međutim, moramo biti i realni i reći da velika većina zemalja u svijetu želi postići visoku razinu gospodarskog razvoja, a pitanje klimatskih promjena u drugom planu. Umjesto obvezujućih ciljeva možda bismo trebali definirati putogas kako bismo preobrazili svjetsko gospodarstvo i u lokalna gospodarstva i u čistu tehnologiju. Upravo taj tehnološki napredak će omogućiti Europi da drži zadana obećanja. Primjerice, trebali bismo podržali, podržati brzo rastuća gospodarstva kako bi razvili aktivnosti koje su čišće i e, koje bi e, manje negativno utjecale na okoliš. Hvala, gospođa Utalam. Hvala. Ja bih također htjela zahvaliti izvjestitelju koji je izvrsno odradio svoj posao. Čini mi se da je ovo u skladu sa povećanjem ambicija e, za koje se zalažemo u parlamentu. Ono što nedostaje su očekivanja koja se tiču velikih zagađivača mislim da bismo trebali navesti točno koja su naša očekivanja u Europskoj uniji, ali isto tako moramo imati ista očekivanja kada je riječ o ostalima koji imaju visoke e, razine emisija. Isto tako bih htjela e, jasniju formulaciju razlike između smanjenja emisija. Gotovo svi partneri bi trebali dati svoj doprinos prema mogućnostima posebno na sadaš, s obzirom na sadašnju situaciju. Posebnu pozornost treba posvetiti najmanje razvijenim zemljama. Isto tako mislim da se ovdje vrlo jasno govori o financijskim sredstvima i prilagodbi i o značaju tih elemenata u jednom progresivnom sporazumu kojemu se nadamo. I na kraju ja sam bila u sastavu jednog izaslanstva IMO u ime odbora ENVI i mislim da je važno naglasiti odlučujuću važnost svih sektora i zemalja, neovisno o njihovoj veličini. I vrlo je žalosno što unutar IMO-a situacija nije u potpunosti jasna i ponekad prevladavaju konzervativna stajališta. E, jedan primjer je zemlja e, Mašalovi otoci. Oni su preuzeli odgovornost, ali nisu to ostvarili. Tako da bi Evropska unija trebala postići to da svi gospodarski sektori preuzmu svoj dio odgovornosti. Thank you very much and now we give a floor. Hvala, sada predajemo riječ komisiji da iznese svoje dojmove o mišljenju parlamenta. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala na vrlo živahnoj raspravi. Doista je lijepo čuti e, mišljenje mišljenja iz stvarnog svijeta nakon što sam dva tjedna provela na pregovorima u Bonu. Oni kolege koji su komentirali sporost napretka, rekla bih da e, i pregovarači osjećaju frustraciju, ali ovo trebamo doživjeti kao proces koji je postupan, e, koji podrazumijeva izgradnju povjerenja i isto tako je to povezano sa e, nacionalnim doprinosima, planiranim nacionalnim e, doprinosima. I postigli smo jasan sporazum o, odnosno dogovor o tome kako dalje. E, kada se ponovno nađemo u kolovozu vidjet ćemo što smo postigli, koliko su spremni naši partneri, koliko su spremni na preuzimanje obveza a sve to u kontekstu približavanja Pariške konferencije. Slažem se sa zastupnicima koji su zahvalili gospodinu e, Parnjou na vrlo sveobuhvatnom pregledu. E, komisija se slaže s velikim dijelom nacrta rezolucije pitanje važnosti financiranja jedno je od važnih pitanja, e, kao i potrebu da se poveća transparentnost. Također smo primijetili inovativne ideje e, i naravno e, napredak ćemo pratiti s velikom pažnjom. Još jedno važno pitanje u nacrtu rezolucije odnosi se na odredbe o transparentnosti gdje se naglašava važnost e, dinamičnog procesa revizije i e, odgovornost. Ono s čime se baš i ne slažemo odnosi se na dugoročni cilj i razinu ambicije Europske unije. Tijekom sastanka u Bonu imali smo priliku e, predložiti i NDC od otprilike barem 40% i e, pokazalo se da su da je naš planetarni doprinos najambiciozniji, daleko najambiciozniji. E, trebamo biti ponosni na to i, i dalje imamo veliki broj zemalja koje su pripadnice G20 i broj, postoji velik broj e, članica OECD-a koje su iza nas i ovo bi trebao biti preduvjet za uspjeh Pariza. E, tako da e, borba za ambiciju zapravo je već e, dobivena. Kad je riječ o znanosti i kad se samo sjetimo koliko je teško bilo postići 8.6. dobru formulaciju za summit G7, E, zapravo ako budemo išli predaleko možda e, ćemo se udaljiti od dugoročnog cilja u kontekstu pregovora. na komunikacija naglašava da je 60% srednjoročni cilj do 2050. godine i nadamo se e, da će se vijeće složiti e, sa ciljem od 0% e, emisija do 2100. godine. Hvala vam na nacrtu rezolucije još jedanput. Hvala sada predajem riječ e, gospodinu Parnjovu, izvjestitelju, da zaključe u raspravu. Hvala. Hvala svima. Hvala izvjestiteljima u sjeni na njihovu ohrabrenju i htio bih reći predstavnici Europske komisije da da postoji jedna fraza koja mi se čini da dobro opisuje situaciju. E, u idućim e, tjednima bismo trebali pronaći put prema dijalogu, jer ja sam istaknuo neke ciljeve koji su nam se činili nama u SID-u ambicioznima i vratit ću se na ono što je rekao s pravom, a trenutno me zapravo sada ne sluša, ali opet ne slušate me. Dakle, slažem se s onima koji imaju pravo kad drže da je mudro e, Florence, vi dakle imate pravo da nam sada je potrebno jedinstvo e, i izvjestitelja u sjeni kako bismo došli do kompromisa. Istovremeno bih htio reći da nam je potrebna razina ambicio, određena razina ambicioznosti. I ne slažem se zapravo s Um, s onima koji su tvrdili da ambi, naše ambicije ne mogu biti uh, realistične. Ako su bile realistične od 2009. godine, uključujući ono što se dogodilo uh, u Kopenhagenu, dakle, naše ambicije jesu realistične i slažem se sa Karlo Mainz Florence i mislim da trebamo ići dalje, trebamo biti e, homogeni ako želimo da se naš glas čuje. Karl Heinz Florenz e, ima pravo kad je riječ i o financiranju e, zelenih fondova. Treba jasno stanovništvu objasniti ono što ćemo mi napraviti, jer točno je da su nam sredstva potrebna, ali ako nas stanovnici našeg planeta ne razumiju, ako oni ne razumiju zašto ta sredstva, zašto se ona predlažu, ako ne bude razumijevanja, onda nećemo, promažit ćemo naš e, cilj. I to je nešto što sam i rekao na početku e, svog izvješća. Situacija je hitna, naš planet je u opasnosti i e, Potrebno je hitno reagirati. E, tijekom e, Kopa 21 svi ćemo se okupiti. E, potrebno je da u, u tom kontekstu svi zajedno postignemo napredak. Ali mi u parlamentu imamo svoju ulogu koju trebamo odigrati i trebamo iznijeti prijedloge koji će nam omogućiti da budemo još snažniji i da imamo još snažniji položaj u okviru kopa 21 i kako bismo poslije e, zajedno s vijećem i komisijem došli do e, dogovora jer oni će doći ujedinjeni i e, bitno je da se mi svi pojavimo E, snažni i ujedinjeni na COP21. I nadam se da ćemo zajedno sa izvjestiteljima u sjeni doći do prijedloga koji će vam omogućiti da da se i u okviru odbora Envi, ali općenito u Europskom parlamentu da dobijemo podršku zapravo na taj način ćemo pojačati i našu vjerodostojnost. Hvala. Samo bih htio podsjetiti da je 17. lipnja u 18 sati će isteći rok za podnošenje amandmana. Amandmani će se razmatrati 15.7. usvajanje u Enviju 22.9. a glasovanje na plenarnoj sjednici kasnije u listopadu. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, smanjenje nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjena direktive 2003 kroz 35. E, Čućemo izvješće izvjestiteljice Julie Julie Girling dobili smo 521 amandman i 94 amandmana odbora ITRE. Prvo ću predati riječ e, kolegici Girling. Hvala gospodine predsjedavajući. Razgovarali smo o ovome u odboru već dva put i nisam zapravo mislila ponovno prolaziti kroz osnovne stvari vezane uz ovo izvješće i uz njegovu perspektivu, već sam htjela se osvrnuti na glavne stvari koje proizlaze iz amandmana. Prvo što treba reći je da postoji da je potrebno donijeti obvezujuću odluku vezano uz dva elementa izvješća. Postoji niz amandmana e, kojima se uklanja metan iz e, izvješća i to iz više klubova zastupnika, dakle očito je to problem. E, nije moguć kompromis između uklanjanja metana i ostavljanja u izvješću, tako da će se o tome morati glasovati. Drugo, e, tu je pitanje žive. E, niz zastupnika iz više klubova zastupnika je, je predložilo da se uvrsti živa. Opet, e, to je odluka koju e, odbor mora donijeti, dakle ili je za ili za protiv. Kompromis tu nije baš predvidiv. I kao što sam rekla na sastanku s izvjestiteljima u sjeni, ako ćemo uvesti novi onečišćivač, prije toga moramo provesti potpunu analizu učinka prije nego što prijeđemo u fazu glasovanja na plenarnoj sjednici. Nisam dobila odgovor komisije o tome koliko bi to moglo trajati, ali znamo da je to podugačak postupak. Činjenica je da mišljenje ITREA uključuje oba ova onečišćivača, što je mene iznenadilo, ali dakle oni su predvidjeli e, izbacivanje metan, metana i ubacivanje e, žive. I time prelazim na pitanje amonijaka. To pitanje nije tako jednostavno, budući da u nekim amandmanima to pitanje se vrti oko e, aneksa, odnosno priloga i ambicioznosti i e, radi se zapravo o mehanizmu fleksibilnosti za amonijak i postavlja se pitanje bi li se pitanje amonijaka moglo ponovno preispitati u budućnosti. U amandmanima se rokovi za to mijenjaju. I sada gledam upravo taj dio da bih e, vidjela postoji li prostor za dogovor u e, odboru za to ali u, u razgovorima s izvjestiteljima u sjeni pokazalo se da ne postoji zapravo prostor za sveobuhvatne kompromise. Dakle, zapravo se zapravo radilo o tome da e, se pitanja na neki način odvajaju i da se uspije pronaći sveobuhvatni kompromis. Zatim se postavlja pitanje da li ciljevi e, za razdoblje do 2025. čak i 2030. godine bili trebali biti obvezujući ili ne i nema opće konsenzusa oko toga. Samo sam prošla još neka druga E, pitanja, neću detaljno e, vas zamarati time i na sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni ćemo o tome detaljno govoriti. Zatim pitanje e, prebacivanja odgovornosti, to je otklonjeno, zatim neke države članice žele da se to u određenoj mjeri zadrži, ali općenito je stav da se treba ukloniti. Zatim smo općenito razgovarali o financiranju i u svom izvješću e, sam navela neke stvari koje se odnose na pristup e, financiranju i imamo kompromis pripremljen e, vezan uz to pitanje, ali se nadam se da ćemo doći do dogovora oko toga, kao i oko pristupa pravosuđu i o konzultacijama. Nadam se da ćemo tu doći do dogovora. Ono što je nešto kompliciranije, su e, nacionalni programi kontrole e, zagađivanja zraka i postavlja se pitanje razine ambicioznosti izvješća, pogotovo u pogledu priloga. Kao što znate, e, parlament je proveo dodatnu analizu učinka i to je temelj za amandmane kojim bi se prijedlog učinio ambicioznim i razgovarali smo o tome ili to održivo ili ne i razgovori o tome će se nastaviti, tako da se veselim čuti stavove kolega o tome. Htjela bih također reći da je jučer e, vijeće o tome razgovaralo i oni su po prvi puta razgovarali o tome i to je bilo neočekivano jer do prije nekoliko tjedana predsjedništvo me uvjeravalo da to neće biti stavljeno na dnevni red, ali eto jeste, to je dobra vijest E, ništa konkretno nije izašlo iz tog razgovora osim e, što e, se vijeće gotovo jednoglasno složilo oko uklanjanja metana i to trebamo imati na umu prilikom glasovanja u odboru. I oni isto tako žele da pokažemo fleksibilnost u pogledu amonijaka i to se također odražava i u nizu amandmana. Evo to su bila glavna pitanja koja treba riješiti. Uh, Hvala. Prije svega e, došla nam je skupina posjetitelja iz e, talijanske regije e, Kalabrije. Gospodin Palući ih je pozvao. Kasnije možemo nastaviti s radom, a sada predajem odmah riječ izvjestiteljima u sjeni. Prvi gospodin Džezike. Molim vas, ako je moguće, budite kratki. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Pokušat ću biti kratak. Zahvaljujem se izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni koji su e, odlično ovo odradili. Želim sada reći nešto o tome gdje smo postigli konsenzus po pitanju Euro 6, RDE E, govorimo o emisijama, o stvarnim emisijama i tu se slažemo sa svim klubovima, komisija bi trebala brzo djelovati. Što se tiče e, pitanja, to je već spomenula gospođa Gerling, fleksibilnosti i plovidbe, tu smo postigli široki konsenzus i možemo možda potaknuti smanjenje E, odnosno da to bude dodatni instrument, znači sektor pomorskog e, prometa smanjenja emisije. Zatim pristup financiranju. E, države članice se pozivaju da sudjeluju u provedbi ciljeva. Naravno ne možemo to ostaviti državama članicama samo i stvariti samo na njihova leđa, nego možemo uzeti sredstva iz obzora 2020. Zatim pitanje izvještavanja E, to je tehnička tema. Ovdje je predloženo da e, sa pet godina period smanjimo na tri. E, zatim kritika i pitanje žive. E, živo bi ponovno trebalo uvrstiti u područje primjenu, to je predložio odbor ITRE. To je malo iznenađujuće jer e, emisija žive se nalazi u e, strategiji zajednice i ona je regulirana sporazumom iz Minamate. No, ukoliko postignemo ovdje većinu za uvrštavanje žive, mi kao pučani smo jasno za to E, da se napravi procjena učinka, ne radi se samo o pitanju živa da ili ne, nego se radi o tome da komisija nije izradila ovaj prijedlog i da se tu trebamo držati vlastitih pravila i moramo prvo učiniti e, procjenu učinka. E, pitanje metana je vrlo sporno. Mi smatramo da metan ne bi trebalo uvrstiti u direktivu jer metan je odlukom o raspodjeli u emisijskom, u emisijnom sustavu već obuhvaćen i stoga to smo već rekli e, jučer na e, vijeću da metan treba ovdje izbaciti. E, ciljevi za 2030. su vrlo ambiciozni i djelomice nisu baš realni. U nekim državama članicama se ovi ciljevi, e, ovi ciljevi će imati vrlo velikog učinka na poljoprivredni sektor i stoga moramo uzeti u obzir da diljem Europe od 1990. je postignuto smanjenje od skoro 30% i zato bi trebali e, napraviti fair raspodjelu. Mi već izradili jedan e, prijedlog u prvom e, krugu, a kao pučeni pokušati ćemo još jedan puta izraditi kompromisni prijedlog. No, upitno je jesu li nam potrebni ciljevi za 2025. jer razvoj nije uvijek linaran i ciljevi mogu dovesti do akumuliranja troškova, stoga moramo biti oprezni i moramo imati na umu i investicijske cikluse. Države članice moraju pokazati fleksibilnost u postizanju ciljeva do 2030. Tu su nam na raspolaganju različiti instrumenti, primjerice e, trogodišnji prosjek iz e, Göteborga. No, načelno vrijedi, i to želim reći zaključno, da moramo uzeti u obzir postojeće zakonodavstvo, pogotovo u onim područjima gdje e, je već e, postoje e, regulacije s obzirom na floru i faunu i nitrat i moramo izbjeći e, dvostruku regulaciju. Još jedan puta želim se zahvaliti izvjestiteljima. Hvala Hvala još jednom izvjestitelju, izvjestiteljici na obavljenom poslu. Hvala i izvjestiteljima u sjeni kao i tajništvu. E, puno je već rečeno vezano uz to oko čega postoji e, opće slaganje i neću se e, baviti time fleksibilnost i obveze izvještavanja, ciljevi do 2025. godine, pristup pravosuđu, tu također postoji većina kako bi svi, uključujući i e, nevladene e, udruge, imale pristup e, pravosuđu. Kao što je rečeno, postoji niz područja gdje će biti teško doći do kompromisa ali naravno nastavit ćemo u duhu suradnje kako bismo vidjeli e, koji je zajednički nazivnik, ali kao klub e, socijalista demokrata mi ćemo se držati naših stajališta. Kad je riječ o razini ambicioznosti, da postoji e, zapravo želja broj niza klubova zastupnika zelenih, FDD-a, ALDE-a, i e, drugih da se poveća razina ambicioznosti jer znamo da će, se, da će to biti dobro za e, javno zdravlje, a to je i troškovno učinkovito. Kad je riječ o potrebi za novom analizom učinka, htio bih naglasiti da imamo opći dogovor da e, klimatska politika i energetska politika e, su u interakciji i e, ako nešto poduzmemo u jednom pogledu to utječe na drugu politiku i to treba uzeti u obzir. Komisija to ne čini uvijek i stoga je vjerojatno analiza učinka parlamenta točnija od one koje je provela komisija i stoga zapravo dovodim u sumnju e, je li potrebna nova analiza učinka. Kad je reč o e, poljoprivredi, ako mi dopustite, htio bih e, podići čašu mlijeka, nizozemskog mlijeka, i to u kontekstu pokušaja uništavanja e, industrije mljekarstva u nizemskoj i e, u tom smislu bih htio podići ovu čašu i popiti e, malo nizemskog mlijeka. Kolega nije ovdje i činjenica ako prestanemo piti mlijeko i jesti meso, riješit ćemo probleme poljoprivrede, ali će naravno stotine tisuća ljudi ostati bez posla i isto tako ćemo, ćemo e, ostati bez izvora proteina u svojoj prehrani. Isto tako ja vozim automobil, automobil ali mislim da je važno reći da e, ono što nije, dakle, iako postoje aktivnosti u različitim područjima koje utječu na kvalitetu e, zraka, te aktivnosti nisu dostatne treba se držati e, jednostavnog principa, a to je, e, to, to je ravnopravnost svih igrača. I ne slažem se s EPP-om kad je riječ o metanu i dvostrukoj regulativi. Postoji e, cilj vezan uz smanjenje emisija metana i zapravo je metan prekursor za ozon kao što znate i važno je da se pozabavimo i metanom i to samostalno. Kad je riječ o troškovno učinkovitim načinima smanjenja količine e, metana. E, mnoge se države, uključujući i Nizozemska, već poduzele određene aktivnosti i e, potrebno je naći održivi način da se to napravi i na kraju bih htio reći da mi je drago da je odbor ITRE uvrstio živu i to je nešto što mi podržavamo i želimo da se nađe u konačnom izvješću. Hvala. Puno vam hvala. Gospođa Konečna je sljedeća. Sedo, i za mnje velike podjekovanje panji spravodajce. Puno hvala. Ja se želim zahvaliti izvjestiteljici. Ona je pokušala uzeti u obzir amandmane koliko je to bilo moguće i kompromisi koji su izrađeni su solidna osnova za postizanje zajedničkog stajališta. E, naravno, jedna od najvažnijih tema su onečišćivači zraka, jer zdravlje je nešto što je važna tema u svim državama članicama. Zadnjih nekoliko godina smo postigli neka poboljšanja po ovom pitanju, e, no ipak još je puno problema pred nama, primjerice pitanje finih čestica. Fine čestice uzrokuju mnoge zdravstvene probleme. Do sada one nisu uopće mjerene, no na ovom području je postignut napredak. Znamo da emisije e, iz sektora prometa da su one posebno značajne i da treba usmeriti veliku pozornost ovom sektoru. Treba uzeti u obzir nove tehnologije jer to traje i do deset godina dok se ne razvije nova generacija, novi potencijal um, štednje. Naravno, mi smo od komisije dobili jednu direktivu o smanjenju emisija iz sektora industrije. To je bilo vrlo teško i tu smo morali uzeti u obzir različite sektore. Ono što je najvažnije je da je potrebno utvrditi da se na europskom, da se e, u vijeću još ništa nije dogodilo, da u vijeću nije postignut nikakav dogovor. E, recimo po pitanju metana. Države članice zastupaju različita stajališta, mišljenja se razilaze i ne smijemo dopustiti da postanemo preradikalni jer tako nećemo ništa postići. Mnogo pozitivnog je već postignuto, ali potrebni su daljnji koraci. Stoga vas pozivam da e, budete realni i da želimo upozoriti da su potrebni obvezujući ciljevi, ali to nije uvijek moguće. Moramo se sada koncentrirati na smanjenje emisija iz u prometu sektora, e, metan, amonijak, sve su to e, tvari koje su vrlo štetne i potrebni su nam realni ciljevi. Neće nam pomoći ako budemo preambiciozni i onda na kraju nećemo ništa postići. Još jedan puta želim upozoriti da je najvažnije sada da se ova direktiva usvoji. Do današnjeg dana neke države članice su se držale ovih ciljeva, neke nisu, a neke države članice su i dalje neodgovorne. Stoga smo prisiljeni da se ponovno pozabavimo ovim problemom. Stoga smo u drugim državama članicama e, također morali snositi nekakve zdravstvene posljedice iako smo poduzeli učinkovite mjere jer zagađenje okoliša ne poznaje granice i zato je vrlo važno da gdje god je moguće odredimo obvezujuće ciljeve, da više ne toleriramo iznimke jer iznimke znače samo da će kvaliteta života građana Europske unije patiti. Veselim se daljnjoj suradnji i optimistična sam da ćemo iznaći kompromise te da ćemo izraditi amandmane. U svakom slučaju želim se zahvaliti izvjestiteljima na odličnom radu i također želim naglasiti da mi ovdje ne posežemo za zvijezdama, već e, želimo napraviti nešto što će pomoći građanima. Hvala, Catherine Bearder. Nažalost, nije bilo mogućnosti doći na sastanak. Ja ću pokušati objasniti njezino stajalište. Kao prvo, ja se, e, nakon što smo čuli uvrede na račun proizvođača viskija, ne znam, vidjet ćemo E, dakle, ovdje se radi o kvaliteti života europskih građana. Oni nemaju drugog izbora nego da dišu zrak e, unutar zgrada i izvan zgrada. E, ta činjenica govori nam o tome da je riječ o općem dobru, a naša je dužnost da se pobrinemo da zrak bude čist, kao jedno javno dobro. To je možda skupo, ali ne prihvaćam argumente da se na stotine miliona evropskih građana da može kupiti pametni telefon, a da istovremeno čist zrak u Europi nešto što je preskupo. Mi to moramo učiniti kao odgovorni političari. Predsjedavajući želim na početku zahvaliti Julie Gerling na ulozi izvjestiteljice i na napretku koji je ostvarila na posljednja dva sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni. Catherine je vrlo zadovoljna zbog toga. Također je zadovoljna zbog kompromisa koji se tiče e, toga da ciljevi e, za 2025. moraju biti obvezujući. Nadalje, e, u čitavom, e, sve političke opcije shvaćaju da su potrebni standardi koji će se u što kraćem roku početi primjenjivati. Neću ponavljati ono što su ostali kolege već spomenuli. Želim se usredotočiti na dvije stvari. Kao prvo razina ambicija ovoga prijedloga, kao što je Đuli naglasila. Za nas je važno da razina ambicija bude visoka i to ne bismo trebali mijenjati zato što bi komisija mogla povući ovaj zakonodavni akt ili zato što se pribojavamo kako će reagirati vijeće. Smatram da trebamo biti iznimno ambiciozni i da trebamo ispuniti očekivanja evropskih građana. Zatim uloga poljoprivrednog sektora, e, dakle tu dolazim i do metana i amonijaka. Kao prvo, zaključci sa jučerašnjeg sastanka vijeća ja nisam, moram priznati, stručnjak za te zaključke, ali mogu samo navesti da su neki ministri pozdravili e, činjenicu da metan bude izuzet iz područja primjene ove direktive. To mi se, ne čini mi se da to znači da svi u vijeću žele da se to izostavi. E, međutim, sigurno Julie bolje poznaje rad vijeća od mene. Što se tiče metana, e, htio bih reći da to nije tehnička nego politička odluka e, hoćemo li izuzeti metan iz područja primjene zakonodavstva ili ne. Ja ne vidim nikakav razlog da se kaže ovaj industrijski sektor je tako važan da ćemo ga u potpunosti ostaviti po strani kada bude riječ o kvaliteti zraka nema nikakvih razloga za to, no možda postoje neki politički razlozi za to da se izostavi metan. Ja sam čuo i argument koji je iznesen da je to obuhvaćeno nekim drugim zakonskim propisima Europske unije, ali to nije točno, ne postoji nikakve odredbe koje se tiču konkretno metana. Da, to je sastavni dio zakonodavstva o klimatskim promjenama, no prepušta se da države članice donesu odluku hoće li se opredijeliti za neke druge stakleničke plinove ili za metan. Dakle, ne postoje ciljevi vezani konkretno uz metan. Za naš klub zastupnika je bitno da se toga držimo. To bi možda bilo najznačajnije u ovom prijedlogu. E, isto vrijedi za amonijak. Ako se izuzme amonijak, to bi moglo razvodniti čitav tekst, jer će isto tako ugroziti i sitne čestice i e, željene ciljeve u području zdravstva do 2040. godine. Dakle, predsjedavajući je bitno da se održi, e, da održe visoke, velike ambicije i nadam se da ćemo zajedno sa izvjestiteljicom doći do jednog ambicioznog kompromisa. Hvala. Gospodin Taylor ima riječ. Ispričavam se. Lijepo vas pozdravljam. Ja sam Kit Taylor. Ovdje govorim u ime izvjestitelja u sjeni zelenih, Bas Eichauta, koji se ispričava što nije mogao doći. Rekao mi je da su ambicije u prijedlogu komisije premale i da se više može učiniti uz manji trošak. Nadalje, Europski parlament ima vlastitu studiju utjeca koja pokazuje da je zahvaljujući našoj klimatskoj politici jeftinije doći do kvalitetnije, kvalitetnijeg zraka. Također pozdravljamo da će ovi ciljevi e, do 2040. biti obvezujući i podržavamo većinu e, veći dio teksta. Međutim, neće je iznenaditi kada kažem da e, njezin prijedlog ne ide dovoljno daleko. Zato mi predlažemo još ambiciozni cilj koji se temelji na maksimalnoj tehnički izvedivoj granici koju je predložila komisija. Međutim, komisija u svojoj analizi nije uzela u obzir tehnološki napredak i e, netehnička rješenja kao što su promjene u ponašanju. Mi smo spremni postići kompromis kada je riječ o ambicijama, ne, ali nećemo ići ispod e, granice ocjene e, učinka EPA. Ako je riječ o trošku za naše društvo zbog loše kvalitete zraka i mjere koje to mogu riješiti za nas za nas je to donja granica. Ako želimo imati čist zrak, svi sektori moraju dati svoj doprinos. Što e, obuhvaća i poljoprivredu, pa nismo spremni e, na izuzeća za amonijak ili metan. Odbor ITRE je u svom mišljenju odlučio da se metan izuzme a da se stavi živa što e, govori o intenzitetu i o snazi e, poljoprivrednog lobija. Želim podsjetiti kolege da bismo kao zastupnici u parlamentu trebali voditi računa o općem interesu europskih građana. Amonijak dovodi do nekih bolesti, a metan e, do toksične razine ozona. Sekundarne sitne čestice i upravo taj ozon su značajni češćivači. Mi imamo potrebne podatke i znamo da postoje brojne mjere koje se mogu poduzeti uz vrlo mali trošak ili čak besplatno. I zato je trenutak da počnemo djelovati. Što se tiče toga da uključimo živu, čak i odbor ITRE koji nije uvijek, nema uvijek isti stav kao i mi, shvatio je važnost toga. Živa se akumulira u prehrambenom lancu i ne ograničava se samo na nacionalne granice i vrlo je toksičan. Međutim, e, to nije dovoljno kako bi se riješila opća razina emisija žive u zraku. Europska unija je nedavno preuzela neke obveze i e, sada to treba pretočiti u dijela. I na kraju, što se tiče nekih kontroverznih pitanja kao što je brisanje nepotrebne nefleksibilnosti, osiguranje boljeg pristupa pravosudnom sustavu za javnost i zaštita onih koji su najviše izloženi e, nekvalitetnom zraku. Zeleni su uvjereni da ćemo uspjeti doći do širokog konsenzusa o ovim pitanjima. Hvala. Sada gospodin Pedičini. Hvala. Hvala. Ja također pozdravljam ono što su rekli kolege prije mene i uistinu želim zahvaliti izvjestiteljici na uloženim naporima, posebno na nastojanju da se dođe do kompromisnog teksta i na činjenici da su građani stavljeni u središte postupka donošenja odluka, primjerice e, dostupnosti informacija na internetu i uključivanju e, građana u ovaj proces e, što je bitno za njihovu kvalitetu života. Primjerice kada je riječ o dostupnosti pravosudnog sustava treba postojati mogućnost za um, podnošenje žalbi vezano uz neke onečišćavajuće aktivnosti odgovarajućim tijelima. Isto tako treba moći ocijeniti točnost podataka i primjerenost mjera. E, kada je riječ o razini ambicija za 2013. godine, ovaj, od ove direktive ćemo imati koristi samo ako se obveze na nacionalnoj razini u razdoblju od 2020. do 2030. ako to e, dakle e, bude u skladu sa e, klimatskim ciljevima do 2030. Ti bi ciljevi za nas trebali biti obvezujući kao što su istaknuli prethodni govornici, a što se tiče metana i amonijaka ne treba ih izuzeti iz primjene. Želimo također naglasiti važnost dakle pridodavanja žive i studije utjecaja. Kao što je već rečeno, živa je iznimno toksična. I može utjecati na ribe, tako da treba analizirati utjecaj na nervni sustav e, i na reproduktivni sustav te na razvoj mozga a ukoliko se prekorače određene granice kada bi trudnica bila izložena velikom riziku. Sve ove čimbenike bi trebalo uzeti u obzir kod donošenja odluka. Hvala, gospodin Dorfman. Hvala, ja bih spomenula nekoliko točaka e, gdje smo izradili amandmane. Ja se zalažem za izuzeće metana prije svega u poljoprivredi i uzgoju životinja je to važno jer moramo biti svjesni kako će to smanjenje emisije uopće biti moguće. Ne možemo jednostavno narediti ljudima da emisija bude manja. Ili će uzgajati manje životinja, ili će e, emisija, to je trenutno jedina dostupna tehnologija, E, biti filtrirane. To znači da su nam potrebne hermetički zatvorene prostorije iz kojih ne može izići zrak i onda će se taj zrak e, pumpati kroz jedan filtar i ne znam da li će to biti na dobrobit životinja. Mi smo podnijeli dva amandmana vezano za manja poljoprivredna poduzeća da se ona izuzmu i da se izuzmu i e, poljoprivredna poduzeća u planinskim područjima. Jer tu se radi o vrlo malim poduzećima i mislim da to ne bi bilo u e, smislu dobrobiti. Puno hvala. Thank you very much, Mr. Goethe. Hvala, gospodin Goethe. Puno hvala. Mislim da smo na dobrom putu. Sigurno treba još malo e, ispolirati ove prijedloge, ali svakako se moramo pobrinuti za dobru kakvoću zraka. Mjere naravno moraju biti izvedive. Tako da me raduje ono što sam čuo po pitanju žive i to podupirem. I mogu samo reći da i kod mene, kod kuća postoje različite regije koje žive od turizma, primjerice njemački otok Borghum i tamo je e, izgrađena elektrana na ugljen i naravno da to nije uskladivo sa turizmom. Znači, ako se tu emitiraju nekakve štetne tvari, to sigurno nije dobro. Stoga sam ja za to da se pobrinemo zato da se također uvrsti i živa, da to bude politička volja parlamenta i da stupimo u pregovore s vijećem i sa komisijom i da se pobrinemo za to da ovi predlozi iznađu svoj put u zakon to bismo trebali inicirati, trebali bismo zaštititi naše građane od udisanja štetnih tvari i trebamo smanjiti emisije. To vrijedi i za poljoprivredu. Ne možemo se praviti kao da u sektoru poljoprivrede kao da se tamo ništa ne događa. I ovdje moramo iznaći izvediva rješenja koje će se moći doista provesti i mislim da bi se izvjestitelji u sjeni trebali pobrinuti za jedan dobar kompromis kako bi se doista pobrinuli da je manje mrtvih zbog loše kakvoće zraka u Europskoj uniji. Mi se stalno žalimo u svim e, izvještajima o vlastitoj inicijativi, ali sada moramo poduzeti mjere Moramo se boriti protiv lobista i moramo se pobrinuti da imamo dobar zrak u Europi i to svugdje i svaki sektor mora tome doprinijeti. Thank you, Mr. Uitema. Hvala. Gospodin Uitema. Hvala. Puno hvala. Kao izvjestitelj u odboru Agri, ali i kao e, farmer mogu vam reći da se slažem. Želim reći nešto što je rekao gospodin Kot. Naravno svaki sektor treba doprinjati i poljoprivreda je to već učinila djelomice. To stoji i u izvješću odbora Agri, da je od 90-ih već poduzen, poduzeto niz mjera kako bi se snizila emisija amonijaka. Naravno, komisija se treba pobrinuti za jednakost izgleda kako bi e, u svim državama članicama e, bile jednake investicije. A što se tiče metana, o tome ću sad reći nešto. No, činjenica je da je metan prekursor za ozon i naravno to ima posljedice na kakvoću zraka u ruralnim područjima. To moramo znati kao zakonodavci. Koje su posljedice metana, odnosno ozona to moramo znati prije nego što odredimo ciljeve po pitanju 2030. I u e, protokolu iz e, Göteborga ništa ne stoji o metanu i ja stalno vidim da se metan smatra stakleničkim plinom. No metan je regulirano pitanje i sada govori da je metan važan staklenički plin. To se može pročitati u jednoj studiji Europskog parlamenta gdje je navedeno da su poduzeti važni koraci zato što je metan pet puta snažniji od CO2. Stoga ima smisla i isplati se da se smanje emisije metana i poljoprivreda ovdje može dati važan obol poljoprivreda ima vrlo važnu ulogu, no zato nam je potreban prostor i potrebno nam je vrijeme. I ja mislim da je poljoprivreda već puno toga doprinjela po pitanju borbe protiv klimatskih promjena. No moramo izbjeći dvostruku regulativu. I na kraju zaključno želim reći da u nekim državama članicama e, je već, su već poduzete mnoge mjere, a e, već su provedene mnoge studije, primjerice u Nizozemskoj, ali i u drugim državama, po pitanju e, uzgoja životinja i poljoprivrednici u stvari sada nemaju drugu mogućnost nego držati krave u zatvorenim štalama da ne zagađuju zrak. Ja ne znam hoće li se komisija s tim složiti. Hvala lijepo. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam doista začuđena, ne shvaćam Alde ja sam izvjestiteljica u Sjeni u odboru Agri i prethodni izvjestitelj Aldea kaže da po pitanju amonijaka da njega treba izuzeti ali ja čujem ovdje različite prijedloge iz istog velikog kluba zastupnika to je doista zbunjujuće, tako da ja ne znam s kim ovdje imam posla. Ja se mogu priključiti onome što je rekao gospodin Dorfman, gospodin Jan, znači izuzeti metan, ali to onda istovremeno se odnosi i na obiteljska poduzeća u planinskim regijama. U Nizozemskoj je već puno toga poduzeto, ali to znači da ćemo imati zatvorene sustave štala. U Njemačkoj se to neće tako brzo odvijati, gdje je jako puno krava, jako puno sredstava koja su potrebna. Govorimo o soji, o Rotterdamskoj luci, no pogledajte što to znači za poljoprivrednike u ruralnim područjima. Vi sada kažete ne, nadam se da ste vi u pravu, ali ja već 30 godina se bavim ovom temom. Vi vjerojatno imate dobre namjere, ali ja predlažem da još jedan puta se konzultiramo kako ćemo glasati, glasovati. Uh, Hvala da riječ ima komisija, gospodin Ferhalhaj. Će nam dati komentare na amandmane zastupnika parlamenta. Hvala. Uvaženi zastupnici, dopustite mi da zahvalim u ime komisije. na uloženom trudu i radu. Riječ je o jednom e, važnom zakonodavnom aktu koji utječe na zdravlje i dobrobit svih e, evropskih građana i to na vrlo konkretan način, što su istaknuli brojni kolege. Nemamo mnogo vremena, pa ću govoriti kratko. Ovo nije po prvi puta da smo ovdje. Pokušat ću se osvrnuti na neke argumente izvjestitelja i u tom smislu ću iznijeti određene komentare. Kao prvo, ono što je navedeno kao binarne odluke. Dopustite mi da kažem nešto o živi. Mi se slažemo da je živa vrlo toksičan onečišćivač i da značajno utječe na zdravlje i okoliš i da je mnogo toga određeno u kontekstu minimate. Evropska unija ima i misije emisije žive i te emisije dolaze od ograničenog broja izvora industrijskih procesa i posebno postrojenja za sagorijevanje ugljena. Već postoji direktiva o industrijskim emisijama i mi smatramo da je zakonodavni okvir dostatan kako bi se smanjile dodatno smanjile emisije žive. Već smo ranije istaknuli da ne mislimo da bi ugrađivanje žive u ovu, ove propise o neku bilo najbolje rješenje u ovoj fazi. E, Kada je riječ o metanu, o emisijama metana, e, već je rečeno da je metan prekursor za ozon na razini zemlje, a isto tako i staklenički plin, s time se slažemo, dakle ima dvije komponente. Ne slažemo se sa argumentima da, su, da trebaju dvostruki propisi, nego je to zapravo jedan skup propisa koji se primjenjuje na dva različita područja. E, vjerojatno ste čuli predstavnika komisije koji je govorio jučer na vijeću. Neke e, države članice su tražile da se briše metan, čak velik broj njih i komisija je zatražila od vijeća da razmisli o alternativi potpunom brisanju metana jer e, nama bi bilo krivo da se metan u potpunosti izbriše. Želim vas podsjetiti da smanjenje emisije metana e, ne bi trebale doći samo iz poljoprivrede temeljem onoga što je predloženo. Vjerojatno se sjećate da nismo uzeli obzir puni potencijal smanjenja emisije, nego ono što se zove emisijama nultog troška, a jedna trećina toga bi trebala proizići iz poljoprivrednog sektora, a jedna trećina iz sektora otpada, zbrinjavanja otpada, te e, iz sektora energetike. Vezano uz amonijak, dakle riječ je o onečišćivaču koji izaziva brojne kemijske reakcije. Ako želimo e, smanjiti utjecaj na zdravlje od atmosferskih onečišćivača, imajući u vidu da je amonijak prekursor za sitne čestice, a za to smo i prije nekoliko tjedana dobili nove dokaze. Bilo je epizoda zagađenja u gradskim područjima mm, ovog proljeća i to i okidač za to su bile je bio amonijak iz poljoprivrednog sektora. Dakle, mi smo svjesni svega toga. Želim još jedan put ponoviti da nam nije namjera da kroz ovaj instrument utječemo negativno na mala poljoprivredna gospodarstva. E, nemamo niti namjeru zatvoriti krave u e, štale, e, da bi to bio način za smanjenje emisije. No, još jedan put vam želim pružiti jamstva da e, da shvaćamo e, iskazanu zabrinutost, te ćemo nastaviti e, surađivati s vama na, na tim pitanjima. Vezano za obvezujuće ciljeve za 2025. mislim da smo već ranije istaknuli kako razumijemo želju parlamenta da se djeluje što prije, E, umjesto da se dogovori nova politika i da se onda deset godina ne događa ništa, te da se nakon tog razdoblja shvati da postoji problem sa usklađenošću. Mi smatramo da e, činjenica da ovi ciljevi budu obvezujući može utjecati na investicijski ciklus koji često traje kroz razdoblje od 50 do 15 godina. Međutim, istovremeno shvaćamo e, osnovnu namjeru e, ovih amandmana koje predložio parlament, e, što je također vezano iz pitanje financiranja. I toga smo svjesni. Kada je riječ o iskazanim ambicijama, želio bih još jedan put reći da mi je drago da je donesena početna studija utjecaja, to su nam korisne informacije i e, tu se gleda također i e, komplementarni učinak e, klimatske politike. Mi smo oprezni, nadam se da ćete to razumjeti. Mi se nalazimo između nekih skupina. Neki kažu da smo preambiciozni, drugi da nismo dovoljno ambiciozni. Isto tako, već smo rekli i na sastanku vijeća da ako se udaljimo od ciljeva za smanjenje emisija, za pojedine onečišćivače ili koncept smanjivanja razlika, onda se može postići to da se približe stajališta. Vrlo kratko o Euro 6. Mi smo došli s jednog sastanka, mi smo uložili mnogo truda u komisiji i učinili smo prvi korak prema uspostavi odredbi za izvješćivanju o emisijama i druga faza je maksimalna margina tolerancije. E, to smo ostavili za drugi dio godine. Vjerujem da je to više manje ono što je bilo potrebno reći u ovom trenutku i želim još jedan pot potvrditi da smo spremni na suradnju sa zastupnicima i pružit ćemo vam svaki, svaku pomoć koja će vam biti potrebna u predstojećim mjesecima. Hvala, sada pozivam izvjestitelja da zaključi raspravu, ako je moguće budite kratki. Biću vrlo kratka, hvala gospodine predsjedavajući. Samo sam htjela odgovoriti na neke stvari. Prvo je ovo pitanje analize učinka od strane parlamenta i to je e, zapravo doveo do želje za većom razinom ambicije kod nekih zastupnika. Samo bih htjela reći da mislim da e, trebamo pažljivo se pozabaviti ovome. Reći ću to i javno znamo da prilagodbe nakon prilag bilateralnih razgovora na temelju polazišta e, iz 2005. godine. Dakle, e, analiza učinka nije uzela to u obzir. Temelji se na scenariju iz komunikacije komisije iz 2015. godine. Dakle, s jedne strane, e, analiza je indikativna i pokazuje da se uz različiti trošak može postići različita razina ambicioznosti neki neki analizu učinka koriste kao e, Bibliju, ali ne radi se o tome. To je jednostavno nešto što se koristi kao instrument. Također, sporazum, odnosno dogovor vijeća koji se odnosi na uštedu energiju, e, energije od 27%, nije obvezujući, ali analiza učinka ga tretira kao obvezujući cilj. Dakle, treba biti obvezan, e, treba biti oprezan. Mislim da razina ambicije u komisijnom prijedlogu je visoka i mislim da nam je prihvatljiva. Ako to želimo nadići, naići ćemo na brojne probleme i morat ćemo raditi ponovnu razinu učinka. Imamo amandmane na e, priloge i s obzirom na to pozivam države članice da pomno razmisle o tome jer mislim da bi bilo bolje da imamo mehanizam fleksibilnosti u prijedlogu koji bi nam omogućio da kada će se dogoditi, e, donositi odluke primjerice o klimatskom paketu, mislim da bi nam to omogućilo da se bolje pozabavili time i to me dovodi do posljednje točke, a to je da da, možemo sjediti ovdje i reći da ne bismo trebali biti vezani e, onime što kaže vijeće, ali kao izvjestiteljica ja bih htjela reći da bih e, u idućih 6 do 12 mjeseci htjela doći do izvješća koje će biti usvojeno i koje kratkoročno i srednjoročno e, moći e, se približiti ostvarenju srednjoročnih ciljeva. Ne bismo se trebali stavljati u poziciju gdje ćemo biti odgovorni za neostvarenje ciljeva. Trebamo vidjeti što možemo napraviti da bi se ciljevi ostvarili i to je puno bolje nego da ustrajemo na veću ambicioznosti jer e, ja moram reći da ja nisam u svom prijedlogu bila e, neambiciozna, ali mislim da trebamo biti vrlo pažljivi. I hvala kolegici Hirsch na, na njenom doprinosu jer je bila puno jasnija u iznošenju ovog argumenta od mene. Ja ću razgovarati i nadalje s izvjestiteljima u sjeni i nastojat ćemo doći do nečega što će moći proći. Hvala. Sada e, prelazimo na zadnju točku dnevnog reda, a to je strategija Europske unije za Jadransku i Jonsku regiju. I sada ću odmah dati riječ izvjestitelju da predstavi svoje mišljenje, a nakon toga izvjestitelju u sjeni na komentare. Gospodina Fronte, izvolite. Hvala, bit ću vrlo kratak. Puno hvala, bit ću kratak ili imamo malo vremena. Ova europska strategija za Jadransku i Jonsku regiju zahtjeva suradnju četiri europske države i neeuropskih država jer to ima utjecaja na 70 milijuna ljudi koji žive na obalama ove regije. Ciljevi ove strategije su gospodarski socijalni prosperitet, njegovo poticanje, stvaranje novih radnih mjesta te integracija, odnosno pristupanje E, država Zapadnog Balkana Europskoj uniji koje su već zemlje kandidatkinje. Kvaliteta okoliša, održivi razvoj i tako dalje, sve su to pitanja koja treba poticati. Što se tiče našeg mišljenja, naravno morali smo se ograničiti na vrlo kratak tekst, oko 1500 riječi. Nadamo se da ćemo uz pomoć amandmana uspjeti e, kompletirati ovaj prijedlog. Želimo se koncentrirati na važne stvari, a to je potpora gospodarskom i socijalnom napretku u ovoj regiji po pitanju održivosti i zaštite okoliša, a glavni zadatak je da se države koje nisu članice Europske unije, a koje su uključene u ovaj projekt, e, da one moraju poštovati e, naše strategije i naša mjerila po pitanju komunalnih pitanja. To je vrlo važna točka kada govorimo o uspjehu ove dvije makroregije koje već funkcioniraju, što je vrlo pozitivno. I u Baltičkim zemljama i u Dunavskoj regiji također stojimo pred velikim izazovom, ali znamo da naši resursi, da su oni ograničeni po pitanju ove regije usporedbi sa već postojećim makroregijama. Znači sada se radi o tome da pogledamo što želimo postići sa našim amandmanima i da ih upotpunimo. Svi odbori su uključeni i prije svega bavimo se e, kriterijima očuvanja okoliša. Dobro, e, sada predajem riječ gospođi Šujici. Želim zahvaliti gospodina Fronteu koji je napravio ovaj, e, ovo mišljenje. E, također sam sa aspekta odbora zaštite okoliša ali i gospodarskog aspekta pokušala sagledati ovo mišljenje Stjecajem okolnosti sam izvjestiteljica i u ime odbora za vanjske poslove i u ime odbora ENVI, pa ću e, imati nešto više primjedbi kad budemo govorili o izvješću u odboru za vanjske poslove. Ovdje smo se morali, kao što i sami znate, kao što je rekao gospodin izvjestitelj, ograničiti na kratki tekst i ja bih e, uz pomoć amandmana pokušala e, možda neke detalje promijeniti. Ono što je najvažnije iz moje točke gledišta je da moramo utjecati na one države koje nisu članice kako bi poštivale naša mjerila, naše direktive. To je posebno naglašeno u Jadranu gdje imamo nekoliko država koje su e, države koje su aspirantice ili koje su već kandidatkinje, ali koje nisu sukladno direktivama dužni, dužne e, se dužne e, djelovati sukladno europskim propisima i stoga je ova strategija jedan izvrstan dokument koji će omogućiti da se i oni drže tih pravila. Tu prije svega mislim na odlaganje otpada pa ću, neću detaljno govoriti što sam promijenila, predat ću amandmane do termina kad je potrebno. U svakom slučaju odlaganje otpada i e, otpadnih voda. To su e, to je točka šest e, koja je posebno, koju bi posebno dodala. Isto tako kad govorimo o pomorskom prijevozu u točki tri imamo maritime transport, ali meni bi prioritet bio dodati cruising turizam koji je na Jadranu procvjetao u zadnje vrijeme, ali isto se odnosi i na Jonsko more, stoga mislim da trebamo dodati izrijekom riječ cruising turizam. Isto tako kad govorimo o biorazličitosti o Naturi 2000 dodala bih i LIFE program, obzirom da gospodin Kaputo i ja supredsjedavamo LIFE programu pa bih dodala taj e, izrijekom naziv tog programa u točki četiri a sve ostalo uglavnom su neki detalji za koje mislim da možda nije potrebno sada e, u ovoj raspravi precizirati. U svakom slučaju s aspekta zaštite okoliša mislim da moramo učiniti sve da države koje nisu članice, a radi se kao što smo čuli o 70 milijuna stanovnika, da je važno da se prilagode i da, da poštuju pravila koja će za par godina kad i oni budu članovi ili članice morati poštivati. U svakom slučaju zahvaljujem i sutra ću, do sutra ću predati amandmane. Thank you very much. And now we... E, hvala. Sada predajem riječ gospodinu Paluciju. Ehm, sono d'accordo con eh, quanto dicevo. Hvala gospodine predsjedavajući. Slažem se sa onim što je rekao izvjestitelj. Trebamo stvoriti makroregije, to je vrlo važna inovacija i trebali bi se založiti za više teritorijalne integracije, treba e, ujediniti regije koje imaju zajedničke interese. To je dobra ideja. Ova regija na Jadranskom i Jonskom e, području nalazi se u blizini Balkana, znači to je e, strateška poveznica između sjevera i juga. Mi smo predložili čitav niz amandmana koji se koncentriraju na ove aspekte. Emisije CO2 treba smanjiti, potrebno je poboljšati infrastrukturu, E, moramo ispraviti jednu grešku. Moramo e, dovesti do kraja e, vezu sa Brindizijem i moramo povezati istok i zapad. Zatim što se tiče onečišćenja mora, potrebno je poduzeti mjera, treba stvoriti poticaje za mobilnost, i još jedan amandman vezano za klimatske promjene. Tu je došlo do, uslijed klimatskih promjena, do erozije tla na obalama. Stoga je potrebno poduzeti mjere za zaštitu, a do 2020 potrebno je proglasiti e, zaštitna područja na obalama, potrebno je učiniti više toga za monitoring, zatim e, čišćenje i e, kontrola ispuštanja otpada u more. Potrebni su nam projekti u urbanim područjima, primjerice prije svega u gradskim E, centrima, starim jezgrama i potrebne su nam nove tehnologije. Gospodin Dankan je sljedeći. E, hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je važan pristup i mislim da bismo trebali pohvaliti izvjestitelja na obavljenom poslu. Ja predstavljam Škotsku koja sama dijeli more s jednom državom članicom Europske unije i mislim da će se to vidjeti i u mojim amandmanima. Mislim da postoji dobra praksa koju je potrebno e, dijeliti i e, postoje izazovi koje, e, koji nisu tipični samo za Europsku uniju. Također mi se sviđa ovaj pristup od ozdola prema gore. Mislim da upravljanje ribarstvom je isto tako nešto što se previše temelji na pristup od prema dolje i to se ne odnosi samo na nacionalne vlade, treba više uključiti i regionalne vlasti kao i gradske vlasti i dakle niže razine i treba promovirati dobro upravljanje i širenje dobrih praksi. U tom smislu imate moju potporu. međutim, brinu me određene stvari koje se odnose na na vađenje ugljikovodika i korištenje ugljikovodika. E, postoje određene osjetljivosti za pojedine regije u tom smislu i mogu biti ekonomski e, isplative. I to je nešto što ne bi trebalo biti ugroženo e, pristupom ove strategije. Hvala. Thank you very much. And now Hvala, gospođa Meissner je sljedeća. Uh, Puno hvala izvjestitelju gospodinu Afronteu. To je doista morska strategija, to je morska regija o kojoj se radi i zato je važno da sve politike koje smo do sada usvojili na europskoj razini uzmemo u obzir. Naravno, treba pogledati što su druge makroregije već postigle, što se događa na Baltičkom moru, E, što se događa u Dunavskoj regiji. E, postoje još mnoge strategije koje su razvijene, a odlučujuće u tome je da na europskoj razini već 7 godina imamo integriranu maritimnu politiku e, koja pokazuje da je još puno potencijala rasta, plavog rasta i da taj rast treba biti održiv. Stoga smatram da je točka 1 sasvim u redu i podržavam ju, točka 2 isto i naravno na taj način utječemo na treće zemlje svojom ribarskom e, politikom. To je ono što je bila naša namjera kada smo rekli da želimo nova partnerstva, kao primjerice kod ove strategije, kako bi um, riblji stok e, bio održan i u budućnosti i to se pokazalo jako dobrim. I treća točka, plavi rast. E, tu se isto slažem, to nije mnogima poznato, ali doista su potencijalni u maritivnom području ogromni. Želim još nešto nadodati e, kruzeri, to je već spomenuto, naravno e, kruzerski turizam isto mora biti održiv, ali i obalni turizam mora biti održiv, to je od velikog značaja za Jonsku i Jadransku regiju. Ono što me smeta je formulacija pod točkom 6 i 7, a naravno da moramo reći e, da e, po pitanju offshore energije, da one mogu biti problematične za okoliš, ali moramo razmisliti zajedno sa energetskom unijom kako možemo osigurati svoju neovisnost i moramo razmisliti što imamo ovdje na vlastitom teritoriju i moramo to poticati. Ali ja bih ovdje stavila naglasak i na obnovljive izvore energije, offshore energiju, energiju vjetra. To sve treba ovdje obuhvatiti, to je vrlo važno. A pod točkom sedam. E, postavlja se pitanje što znače opasne gospodarske aktivnosti. Ja mislim da znam što mislite time, ali u svakom slučaju ja ih ne bi tako nazvala, jer uvijek postoje gospodarske aktivnosti koje su bolje za okoliš i one koje su štetnije za okoliš, ali ne bih išla tako daleko i rekla da su one opasne. Mislim da to nije baš pametan pristup i zato ću ovdje podnijeti amandman, ali općenito rečeno što se tiče ove orijentacije prema maritivnoj politici, mislim da ima jako puno dobrih prijedloga. Thank you very much. Hvala. Gospođa Forenca je sljedeća. Hvala gospodine predsjedavajući. Prvo želim reći da je ovaj nacrt vrlo pozitivan Želimo dalje raditi na amandmanima i želimo još izraditi neke nadopune e, kao što je to i predložio sam izvjestitelj. Smatram da je vrlo važno da komisija izrazi svoje mišljenje po pitanju kako bi maritimni ekosustavi na obalama mogli biti zaštićeni od neoliberalne gospodarske politike. Želim naglasiti koje su točke za nas važne i gdje želimo intervenirati. Prva točka, tu se javlja jedan problem koji se prije svega tiče moje regije, to su e, maslenici i virus koji napada masline. Već je usvojena rezolucija o tome u Europskom parlamentu, a mislim da e, ova tema treba naći mjesta i u e, ovom mišljenju, jer i po pitanju maslina i virusa koji ih napada, radi se o tome da moramo zaštititi raznolikost vrsta. Zatim druga tema tu se uopće ne slažem sa prethodnom govornicom. Tu se radi o onome što treba istaknuti što je već navedeno u izvješću da eksploatacija nafte na kopnu i u moru treba odmah biti obustavljena zato što to šteti e, ciljevima smanjenja emisija. došlo je do demonstracije, ljudi su demonstrirali protiv eksploatacije nafte u Jadranu. To je tema koja svakako, eh, svakako treba biti spomenuta u ovom mišljenju. Zatim još jedna važna točka koja je po našem mišljenju eh, vrlo važna, eh, to je tekući plin i terminali offshore kao u Trstu, Brindiziju, Tarantu, sve su to područja e, za koje bi trebalo izraditi programe za zaštitu okoliša. Što se tiče makroregija, a to kažu mnogi. Ova regija je po svojem krajoliku i kulturi posebna, specifična regija i o tome također trebamo razgovarati ako želimo nešto učiniti za makro regije, ali to će biti moguće samo onda ako makroregije ne smatramo nečim e, nam dolaze resursi, nego ako ih smatramo dijelom kulturne baštine. Hvala gospodin Šlet. Hvala gospodin Šlet je sljedeći. Nastavit ću na hrvatskom. Fronteu na jako dobro pripremljenom mišljenju s obzirom na ograničeni broj slova koje je imao na raspolaganju da E, da zapravo opiše, opiše ovoga e, što zapravo bi trebalo biti sadržano u ovoj makroregionalnoj strategiji. E, ja ću se osvrnuti na nekoliko točaka koje mislim da bi možda trebalo kroz amandmane, odnosno koje će vjerojatno kroz amandmane pojačati. I nadam se da će oni biti prihvaćeni. Jedan, jedna točka je vezana uz okoliš i to u području znači, koje je kolega Fronte naveo znači, po točkom 6, znači istraživanje eksploatacije nafte koji su već e, i prethodni govornici ovdje istaknuli. Dakle, obveza je država članica EU unije da izrade morsku strategiju kojom će e, odrediti kako upravljaju okolišem, kako upravljaju morem i priobalnim područjem. Također e, moraju u potpunosti implementirati novu direktivu koja govori o zaštiti pri offshore istraživanju i eksploataciji nafte što zapravo niti jedna država u regiji znači Jadrana odnosno Jonskog mora i nije napravila. Dakle, dok god se to ne ispuni, mislim da ne bi trebalo započeti sa nikakvim aktivnostima koje su vezane uz istraživanje i eksploataciju nafte, a isto tako sve države trebaju poraditi na tome da se osposobe po tim direktivama za sprečavanje i sanaciju bilo kakvih akcidenata koji nastaju ne samo iz postojećih platformi koje eksploatiraju e, hidro, e, znači ili naftu ili, ili plin, nego i ono što je vezano zapravo uz pomorski promet. E, tu je već bilo spomenuti problem zagađenja otpadom dakle iz država koje su u ovoj strategiji, a koje nisu članice Europske unije, često zapravo dolazi zagađenje morem u obliku otpada e, razno raznih, razno raznih vrsta koje zapravo zagađaju pogotovo jadranske otoke sa hrvatske strane obale. I stvaraju e, velike, velike troškove e, lokalnim zajednicama, ali isto tako znači ugrožavaju biodiverzitet u Jadranskom moru. Što se tiče e, dijelova znači, koji su vezani uz e, transport, e, dakle mi bi trebali zapravo preuzeti jednu dobru praksu koja je iz Baltičkog mora, a to je da se uvede obvezno smanjenje emisija iz pomorskog prometa, što je zapravo već i na neki način će omogućiti uredba koju je parlament izglasao na plenarnoj sjednici u travnju, gdje se zapravo određuje smanjenje emisije iz pomorskog prometa, pa bi zapravo Jadransko-jonska regija mogla biti jedan dobar primjer kako se zapravo i trajektni promet i lokalni promet, ali i međunarodni promet znači može unaprijediti tako da se zapravo koriste nova goriva, nove tehnologije kako bi se smanjile emisije i zagađenje zraka. E, u dijelu koji zapravo je dio i rada ovog odbora, a to je sigurnost hrane, Moram napomenuti da 40%, 40% ribe koja se konzumira u EU se uvozi. A imamo dakle potencijal u ovoj regiji da zapravo proizvodimo zdravu hranu i trebalo bi onda tu zdravu hranu, znači proizvodnju zdrave hrane zaštiti tako da se koriste što je više moguće obnovljivi izvor energije u regiji i da se stavi moratorij na izgradnju elektrana, termoelektrana ugljen koje zagađuju more i zagađuju zrak. Hvala lijepa. Thank you very much. I have to say that uh, the time for interpreters is going to close. Uskoro nas prevoditelji moraju napustiti i nakon toga ćemo morati nastaviti na engleskom jeziku. Sada pozivam predstavni, po, predstavnicu komisije da nam se obrati i iznese svoje komentare vezane uz uh, mišljenje gospodina Afrontea. Hvala predsjedatelju, zahvaljam na konstruktivnim komentarima i sugestijama. Komisija se u potpunosti slaže sa iznesenim komentarima. Možda vrijedi istaknuti dva aspekta. Jedno pitanje se tiče ohrabrivanja država koje nisu članice Europske unije da poštuju zakonodavstvo Europske unije. Komisija potiče zemlje kandidate i potencijalne kandidate da postupno usklade svoje politike sa pravnom stečevinom Europske unije u perspektivi budućeg pristupanja Europskoj uniji to im može samo koristiti. Osim toga, neke države koje nisu članice Europske unije ratificirale su neke međunarodne um, konvencije kao što je ESPO protokol koji je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš. Dakle, u svakom slučaju ove države već moraju ispunjavati zahtjeve iz, iz tih zakonskih propisa. Drugo pitanje se tiče istraživanja eksploatacije nafte i plina. Komisija u potpunosti razumije zabrinutost koja je iskazana i prepoznaje moguću prijetnju Jadranskom moru koje je izloženo. No bitno je reći da aktivnosti izlaze izvan okvira ove strategije i spadaju u nadležnost država članica. Bilo kakav plan ili program vezan uz takve aktivnosti ako proizlazi iz nacionalnog zakonodavstva E, na to se primjenjuje i strateška procjena utjecaja na okoliš. Dakle, mora se provesti ocjena učinka na okoliš. Komisija prati daljnji tijek zbivanja i trenutno nismo dobili nikakve informacije o mogućem kršenju propisa Europske unije kada je riječ o ovim aktivnostima eksploatacije i istraživanja u Jadranskom i Jonskom moru. E, mi se nadamo da će svi nastaviti poštivati propise Europske unije kako bi se izbjegle negativne posljedice na okoliš. Mi ćemo i dalje budno pratiti daljnji razvoj događaja i spremni smo poduzeti potrebne radnje u slučaju da dobijemo neke informacije o kršenju propisa Europske unije u području zaštite okoliša. Hvala. Zahvaljujem komisiji. I na kraju dajem riječ i izvjestitelju da zaključe ovu raspravu. E, dakle, samo ću istaknuti dva pitanja. Neki komentari kolega su već bili u prvom nacrtu mišljenja, međutim morao sam ih izbaciti s obzirom na ograničen tekst. E, želim zahvaliti kolegama na komentarima na nekim komentarima kao što je zagađenje mora i tako dalje. I veselim se da ću to pročitati u amandmanima. Što se tiče istraživanja i ekstrakcije nafte, što je jedno od kontroverznih pitanja, moram reći da e, su naftne rezerve u Jadranskom moru vrlo ograničene i vrlo su slabe kvalitete. U tom kontekstu je prednost e, ekstrakcije nafte u Jadranskom moru u odnosu na negativni utjecaj na okoliš, e, opasnost od incidenata i posljedičnog zagađenja. Dakle, te dvije strane nisu uravnotežene i u tom e, smislu želim da se u ovo mišljenje ugradi odlučan stav odbora Envi protiv e, provođenja ekstrakcije nafte i plina e, u, na tom području koji je toliko značajno iz perspektive biološke raznolikosti. Hvala. At the end I have to for amendment will be on the 17 June